Państwa, może zaczniemy już, bo czas ucieka. Temat... Dame i gospodo, predlažem da počnemo sa sastankom. Danas ćemo raspravljati o jednoj važnoj temi. Imat ćemo i izlaganje o studiji koju smo mi zatražili, studiju o očuvanju poljoprivrednog tla u Europskoj uniji. Tu studiju je napisao konzorcij iz tri službe. Vagenin e, sveučilište, istraživanje, e, odjel za istraživanje o biljkama, zatim Arhus sveučilište iz Danske i Kordoba sveučilište iz Španjolske. Ovom studijom je upravljao e, odjel B Cilj istraživanja je objasniti kako su e, prijetnje tlu povezane sa poljoprivrednim upravljanjem tlom, kako se te prijetnje mogu ublažiti i što sve može zakomplicirati e, inicijativu ublažavanja prijetnji. Želim najprije pozdraviti naše stručnjake, gospodina Ira Hajna, Bergea i gospodina Šrodera, koji dolaze sa Wageningen sveučilišta i istraživanja. U ovoj studiji se govori o sinergijama koje postoje između e, različitih e, utjecaja na tlo. E, na primjer ublažavanje e, klimatskih promjena, kvaliteta e, vode i zraka, bioraznolikost, sigurnost hrane i poljoprivredni prihodi. Očuvanje oranica i šuma, očuvanje tla protiv erozije E, i izbijanje tla je e, važno za sve nas. Zato nam je i ova tema danas zanimljiva jer premalo govorimo o tlu. Previše vremena možda posvećujemo pitanjima vode i zraka, ali Evo, zato smo se i odlučili govoriti o ovoj temi. Morat ćemo se dotaći i e, proizvoda za e, zdravlje bilja, pesticida i tako dalje. Ovo je zanimljiva tema i siguran sam da ćemo se i kasnije e, vraćati ponovno na nju. Sada ću predati riječ našim stručnjacima. Gospodine Lichtenberge. Imate riječ. Thank you, Mr. Chairman. Dear ladies and gentlemen. Hvala gospodine predsjedavajući, dame i gospodo, poštovani zastupnici, poštovani članovi odbora. Veliko mi je zadovoljstvo danas e, predstaviti e, studiju o očuvanju poljoprivrednog tla u Europskoj uniji. E, koja je napravljena na zahtjev Europskog parlamenta. U ime e, osoba koje su radile na ovom, e, ovoj studiji, kao što je kolega koji je pored mene, ali isto tako i i kolege iz Španjolske koji nisu mogli biti danas sa nama, ću govoriti o svim aspektama studije. Ja ću vam predstaviti neke aspekte upravljanja tlo, očuvanja tla, govorit ću o kakvo sve tlo imamo i reći ću e, također koja je funkcija tla, za što se koristi. Ok. So we will start with functions and Dakle, koja je funkcija tla? To je prvo na što ćemo se osvrnuti. Zatim ćemo vidjeti e, kakve vrste tla imamo u EU, koje su glavne prijetnje tlu i kako je to povezano sa poljoprivrednim upravljanjem tla, e, koje elemente moramo uzeti u obzir i što zapravo znači upravljanje tlom. Također ćemo se osvrnuti na aspekte vezane uz izradu politika, aspekte koji se uzimaju u obzir pri izradi učinkovitih politika. I na kraju ću dati e, zaključak i preporuke. Ovaj dijagram e, je, predstavlja povezanost između upravljanja tlom, a objasnit ću za nekoliko trenutaka o čemu se tu radi i na koji način to utječe e, na svojstva tla, bilo da se radi o biološkim, fizičkim ili kemijskim svojstvima tla. Sve to je relevantno za proizvodnju usjeva i za druge funkcije. Također ću govoriti i o procesima na koje utječu e, e, vanjske aktivnosti a upravljanje tlom ima utjecaj na e, svojstva tla, a samim tim ima utjecaj i na sve ono što dobivamo iz tla. Vidjet ćete da postoje određene aktivnosti upravljanja tlom koje imaju izravan utjecaj na e, tlo i ono što dobivamo iz tla. Vratit ću se na e, ovo nešto kasnije i dati vam par primjera. Dakle, što se tiče usluga koje nam pruža e, tlo, e, svi mogu napraviti svoj popis usluga koje možemo ovdje pobrojati i ovaj popis može biti mnogo dulji, ali ja sam htio pojednostavniti ovo izlaganje pa sam naveo samo pet najbitnijih usluga, odnosno e, proizvoda iz tla. Ako govorimo o poljoprivredi, govorimo o e, usjevima e, koji su bitni za biomasu, za obraživačku industriju, proizvodnju hrane za životinje, za gospodarsku aktivnost ako ti usjevi dovode do određenih prihoda Zatim, e, još jedna od usluga koju smo ovdje naveli, to je e, čista e, pitka, čista voda koja je također ugrožena zbog upravljanja tlom, zatim ponovno korištenje resursa koje je također sada ugroženo, naročito ako zamislimo to kao jedan veliki reaktor u kojem koji ubacujemo dva sastojka i e, obrađujemo ih kako bi e, ponovno imali e, materijal za sađenje biljki. Također tlo služi i kao stanište, te je bitno za bioraznolikost. E, sve ono što mi radimo sa tlom ima određeni utjecaj na bioraznolikost, a bioraznolikost je važna za funkcioniranje poljoprivrede, ali isto tako mnogi smatraju da je bioraznolikost važna sama po sebi, a ne mora nužno biti važna samo zbog onog što e, nam pruža tlo. A e, zatim ovdje imamo pet peto, petu točku, a to je klima, e, ugljik, e, isparavanje vode, infiltriranje vode, sve je to uzrokovano e, klimatskim promjenama. Sve ove usluge, takozvane usluge koje nam pruža tlo, se tiču i funkcija tla. Ja sam ovdje nabrojao samo glavne. E, i sve to ima utjecaj na naše odluke koje donosimo o upravljanju tlom. Ovdje, kao što sam e, rekao, postoje i različiti načini e, predstavljanja funkcija tla i ovaj popis bi mogao biti dulji. Sada ovdje možete vidjeti dijagram gdje možete vidjeti koja su sve svojstva tla, e, biološka, na primjer kemijska ili fizička, e, na koji način se regulira e, protekom vode kroz tlo. I ovdje možete također vidjeti kakav je utjecaj na ugljik, kako se on može skladištiti, na koji način utječe na tlo i na koji način se može upravljati tlo e, kako se odvija to vezanje ugljika i na koji način to utječe na kasnije funkcije tla. E, na primjer, prouzrokovanje e, bolesti iz tla, upravljanje podzemnim vodama. Sve to smo mogli nabrojati u ovom dijagramu, to nismo učinili ovog puta. E, ali e, to vam pokazuje koliko e, okoliš zapravo i klimatske promjene utječu na tlo. Sada na ovom slajdu možete vidjeti da se pitamo što znači očuvanje tla. Želimo li samo očuvati svojstva tla i procese tla ili želimo u taj pojam očuvanja tla e, uključiti i očuvanje e, takozvanih usluga koje dobivamo od tla. Želimo li i njih zaštititi u isto vrijeme? Važno je napraviti razliku između ova dva dijela kada govorimo o očuvanju tla. Zajedno sa stručnjacima koji su radili na ovoj studiji smo odlučili da e, bi E, očuvanje tla trebalo uzeti u obzir i usluge koje nam pruža tlo, odnosno da ne trebamo se osvrnuti samo na to kako očuvati tlo, već e, i e, kako smanjiti negativne učinke na usluge koje nam pruža tlo. Dakle, tu postoje određene sinergije, ali isto tako i neki ustupci koji su se morali raditi. Moji bivši profesori su e, mi često govorili da kada govorimo o vrstama tla, e, možemo vidjeti e, tlo raznih boja. Moj cilj na ovom slajdu nije bio taj da vam nabrojim sve vrste tla koje imamo u Europi, već vam želim pokazati koliko različitih tla postoji a različitost tla e, je uzrokovana različitom klimom, različitim upravljanjem tla e, i različitim politikama kojima se e, cilja poboljšanje upravljanja tla. Dakle, svaka vrsta tla je podložna lokalnim uvjetima u kojima E, se to tlo nalazi. I to je jako važno naglasiti kada radimo bilo kakvu vrstu studije ili analize, dakle uzeti u obzir e, lokalne specifičnosti. Ne postoji jedno rješenje za zaštitu i očuvanje tla u cijeloj Europskoj uniji. Glede prijetnji, ima ih mnogo. Neke od njih smo nabrojali u izvješću, e, ukratko, ako vas e, zanimaju detalji različitih prijetnji, postoje i druga izvješća koja možete pogledati, na primjer projekt e, Recare e, koji je započet nedavno. Janes Stolten iz Nizozemske je sudjelovao u tom izvješću i tu se detaljno govore, govori o svim ovim prijetnjama. Ovdje dakle imamo nekoliko prijetnji Glavna e, prijetnja za tlo je erozija tla e, prouzrokovana vodom e, ili vjetrom, zatim poplave, klizišta, također skladištenje ugljika koji može naštetiti oranicama, dakle koje su prenatrpane ugljikom i na taj način ugrožavaju samo tlo. E, zatim e, mineralna tla koja također služe kao e, skladište, odnosno spremnici za ugljik. Također zbijanje tla, sodifikacija, onečišćenje, kontaminacija, što možda nije toliko povezano s poljoprivredu, ali u svakom slučaju smo to htjeli ovdje spomenuti. E, zatim acidifikacija, to se može ublažiti, e, poljoprivrednici mogu ublažiti ovu prijetnju korištenjem stvarnih e, relevantnih proizvoda. Dakle, tu, na primjer, to se isto može primijeniti i na tlo koje nije dovoljno e, plodno, zatim dezertifikacija, gubitak bioraznolikosti. E, jako je teško kvantificirati e, gubitak bioraznolikosti, te smo se stoga odlučili ne usredotočiti toliko na ove aspekte i na različite komponentne bioraznolikosti kao što su na primjer bolesti koje se pojavljuju u tlu. A zatim imamo i oduzimanje E, zemljišta, poljoprivrednog e, zemljišta koje predstavlja jednu od glavnih e, prijetnji. Dobro, izgleda da moram malo ubrzati. Oranice u Europi predstavljaju odnosno tresetišta predstavljaju velike spremnike za ugljik E, to je također važno u Europi. Što se tiče emisija, 2% e, emisija, godišnjih emisija CO2 iz fosilnih goriva se emitira e, i skladišti u ova trezetišta. Također imamo još jednu vrstu tla koja sadrži E, velik broj e, CO2. E, to se naročito pojavljuje u Južnoj Europi gdje imamo puno šumarstva i tu se moramo osvrnuti na sve klimatske promjene koje prouzrokuju veliki gubitak za bioraznolikost tla. Također možete vidjeti da više od 10 neke zemlje u 10%, 10 e, njihovog e, zemljišta e, je zemljište koje je nama ovdje zanimljivo za ovo izlaganje, na primjer u Rumunjskoj, Španjolskoj ili u Njemačkoj. I znamo također da je u Portugalu prije dva dana jedan požar uništio ogroman dio šume, šume u kojoj je postojalo veliko skladište ugljika koje e, će sada nakon tog požara imati još gori učinak e, po okoliš. E, također imamo u, i činjenicu da se šumarstvo i tresati što trebaju gledati na različit način i po pitanju erozije vodom i e, zbijanja tla. E, to je nešto što se može izmijeniti kroz e, poljoprivredno upravljanje tlom. Neću sada govoriti o vrstama erozije, ali velik dio erozije se prouzrokuje oranjem, odnosno obradom tla jer također može doći do erozije tla, što predstavlja e, velik gubitak dobrog, kvalitetnog tla. Zatim zbijanje tla, to je također nešto što do čega dolazi kroz e, mehanizaciju u e, poljoprivredi, korištenje strojeva. U poljoprivredi je teško sada preživjeti ako ne koristite sve te strojeve, pokušava se maksimizirati proizvodnja, a sve to znači e, korištenje većih e, strojeva koje na taj način e, zbijaju zapravo tlo i taj cijeli postupak je nepovratan, odnosno ne možemo popraviti stanje i kvalitetu tla kada se to tlo na ovaj način ošteti. Uh, to utječe na stanje tla, na kretanje vode, e, nitrogenov e, dušik. Ima ga 300 puta više nego CO2, dakle to je nešto što jako utječe na klimatske probleme. Evo, ostalo još 5 minuta. Idemo dalje. Dakle, ovo pitanje kapaciteta tla i opterećenja koje se, kojim se izlaže poljoprivredno zemljište je nešto se može izračunati i tu se vidi kako različiti kako treba koristiti strojeve s ciljem da se izbjegne trajnu, nanošenje trajne štete tlu. Evo, ovo je samo jedan primjer e, iz Arhuškog sveučilišta, neću vam navoditi detaljne primjere, dakle ovdje vidite kako ovaj e, sustav e, LCC treba koristiti e, na odgovarajući način. Dakle, upravljanje tlom. Tu imamo dakle, oranje, kontrolu usjeva, upravljanje vodom, odljevanjem vode. Ovdje imamo dakle usjeve koji su, koji za cilj imaju ne e, stvoriti dodatne prihode, već stabilizirati tlo. To su pokrovni usjevi. Zatim e, e, upravljanje talogom treba vidjeti kako i s njim na najkvalitetniji način upravljati i da ostanu pri vrhu tla. A zatim onda tu imamo i sustav poljoprivrede, da li će se tu raditi o ekološkom e, načinu e, obrade tla ili drugom. Na ovoj karti vidite evo neću vas detalje, ove različite boje pokazuju različite boje e, farmi koje smo analizirali. Mi smo razgovarali sa brojnim poljoprivrednicima, 7000 njih i prikupili smo njihove odgovore i analizirali ih. Jedan od glavnih zaključaka jeste da su poljoprivrednici jako svjesni značaja e, značaja kakvoće tla. To ne treba biti iznenađenje za nas jer to je njihov izvor prihoda, odnosno ovisi o tome. Često ne ulazimo na dokumente, tijek, bilo se radi o javnim i znanstvenim raspravama, da treba e, učiniti poljoprivrednike svjesni ima značaja tla. Pa mi smo došli do zaključka da su oni svjesni toga, ali imaju brojna uska grla, brojne probleme, brojne nagodbe koje e, moraju napraviti sa sobom i sa svojim e, zanimanjem. Dakle, mi ako hoćemo preusmjeriti upravljanje tlom kako bi e, sve usluge koje pruža tlo bile zadovoljene na optimalan način, moramo se postarati da poljoprivrednici mogu riješiti ta tzv. uska grla, odnosno prevazići te prepreke na koje nailaze. Imamo čitav niz e, općih načela koje su ovdje nabrojani, dakle kako zaštititi, zaštititi tlo, e, organski doprinos e, i druga svojstva, jer to sve ima utjecaj na strukturu tla, a isto tako vrijedi, isto to vrijedi i za kemijske i za fizičke kakvoće tla. Zatim što se tiče e, oranja i drugog e, utjecanja na tlo, to je nešto što naravno narušava e, sastav tla i tlo je izloženo brojnim oboljenjima usred oranja. Dakle, ova i ovi, ova načela i druga načela su univerzalno e, prihvaćena, usvojena, dok drugi neki aspekti upravljanju tlom, e, za njih postoje razna mišljenja. Što ovoga tiče, svi se slažu, dakle, da svi ovi postupci upravljanja tlom e, su važeći. Naravno, ovo naše izvješće puno detaljnije razrađuje sve ove principe i njih, način na koji oni utječu na tlo. Dakle, prakse koje poboljšavaju e, kvalitetu tla. To je fraza koja se mnogo gdje koristi i tako i u programima za 2020. U biti tu se radi dakle, o praksama da se e, očuvanja i poboljšanja tla. Ovdje imamo tri stupca i gdje imamo e, prakse u jednoj prakse za poboljšanje kakvoće tla u jednom stupcu, ovdje lijevo imamo tradicionalne prakse Dakle, evo, često se govori da bi upravljanje tlom trebalo krenuti na desnu u drugu praksu i od, odbaciti ove koje su nabrane lijevo. No, trebamo, mi ovdje napominjemo da i ovdje ima određenih nagodbi i nepogodnosti. Ovdje sam naveo, dakle, koje su, dakle, to imamo e, dušikov oksid, potreba da se kontrolira korov, zatim e, što s vodom, ako imate dakle korove i druge pokrovne usjeve koji puno vode oduzimaju od glavnog usjeva od kojeg se zarađuje. Dakle, sve to ima svoje pozitivne i negativne dakle, strane koje treba rješavati. Ovdje smo evidentirali neke mjere kao rotacija, uslova, pokrovne usjeve minimalno oranje, nekorištenje ne pesticida, gnojivo i vidimo da sve ovo ima utjecaje na funkcije tla, tu su primarne i druge, dakle ovdje imamo različite boje i utjecaje, dakle ovisno o vrsti utjecaja koju to može imati na tlo, pozitivno, negativno ili neutralno i tu imamo dakle primarnu produktivnost, upravljanje vodom, klima, bioraznolikost i e, nutrijenti. Dakle, ako vidite zelenu boju, to će biti to je nešto što, dakle, zelena boja znači da je to pozitivno, naravno. Dakle, izbjegavanje korištenja pesticida je dobro za podršku bioraznolikosti. To, općenito govoreći, može biti točno, ali vidite svugdje ima neki kontraargument koji se može naći. Što se tiče elementa za politike, evo, mi smo htjeli naglasiti da ovo mora biti eksplicitna E, odluka da li želite zaštiti tlo ili usluge koje pruža tlo. E, mi smo za ovo potonje. I naveli smo čitav niz e, dijela za kojima ne treba žaliti, <laughs> očuvanje, dakle, trestišta i druge. Stokovi ugljika trebaju biti zaštićeni, to treba biti prva mjera koju ćemo poduzeti i poljoprivredna a proizvođači poljoprivrednih, e, odnosno e, poljoprivrednici trebaju biti tako zaštićeni od toga. Iznijeli smo neke prijedloge za nadzor i provedbu politika. Što se nadzora tiče, vjerujemo da se vjerujemo što se provedbe tiče da kada hoćemo provjeriti da li poljoprivrednici doista provode e, preporučene mjere, da se to treba raditi na razini poljoprivrednih gazdinstava. Mi smo predložili e, ovaj dvostruki prijevod jer mislimo da nadzor i provedba e, da se na tome treba raditi istovremeno. Jako je to teško raditi ukoliko se ne radi o nadzoru, dugogodišnjem nadzoru Mi smatramo da je bolje nadzirati utjecaj ovih mjera na malo široj razini, ali što se tiče provjere, to se treba raditi na razini poljoprivrednih gazdinstava. Što se tiče rješavanja uskih grla, to je nešto zahtjeva e, širenje znanja, obuke. O svemu tome se raspravljalo na E, raznim skupovima o poljoprivrednom e, sustavu širenja znanja. plan integriranog upravljanja tlom. Mislimo da je dobra ideja predložiti obvezne e, sustave upravljanja tlom na razini poljoprivrednih gazdstava. To bi pokrilo upravljanje vodom, oboljenjima tla, i drugim mjerama. To bi bio, trebao biti paket i naravno ovo je nešto što bi trebalo biti lokalno prilagođeno i podržano od neovisnih stručnjaka koji dobro znaju nadzirati i koji su dobro upoznati sa ovakvim sustavima. Naravno imamo čitav sustav rangiranja prijetnji to je naravno uvijek e, subjektivna stvar. Mi smo u poljoprivrednom sustavu se odlučili za eroziju voda i zbijanje tla najvažnijim prijetnjama. To je u poglavlju šestom i tu imate razne kriterije zašto smatramo da su te prijetnje e, takve da zavrijeđuju da ih stavi na prioritetno mjesto. Zaključno, smatramo da treba zaštititi e, usluge koje pruža tlo, a ne samo tlo, jer to je šire sagledano. Smatramo da je raznolikost konteksta jako važna, isto tako i ove nagodbe, odnosno koje, koje treba stvariti. Lokalno rangiranje je rangiranje prioriteta i važnih elemenata treba raditi na lokalnoj razini Zatim imamo integrirani plan za upravljanje tlom koji treba biti obvezan. Na razini poljoprivrednih gazdinstava e, imamo dakle e, e, nadzor mjera i isto tako ovdje i ovo provjeru i potvrdu strane neovisnih stručnjaka. Dakle, imamo E, bioraznolikost. Dakle, jednom kada ugljik ode više ga nikad nećete vratiti u tlo. To je nešto što, ide što je jednosmjerna ulica i tu treba paziti, dakle, očuvati tlo koje ima visoku razinu ugljika od e, narušavanja. Dakle, treba zaštititi uh, tresetišta, netaknuta tresetništa i naravno praziti na ova dva prioriteta koje smo stavili na kraj. Najviše hvala naše pozornosti. Najljepša hvala. Želim pozdraviti sve naše goste koje je pozvao jedan od zastupnika. Ovdje imamo dakle skupinu predstavnika francuskih poljoprivrednih komora.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 pokušajmo biti kratki kako bi se moglo lakše upravljati vremenom ovaj put. Gospodine Desi, izvolite. Puno hvala gospodine predsjedniče i hvala na ovom izlaganju stručnjaku. Bilo je vrlo korisno čuti ovo izlaganje. Već desetak godina pratim izvješća vašeg sveučilišta i studije i moram reći da su vaše studije uvijek vrlo stručne. Spomenuli ste nekoliko važnih stvari svi mi znamo kolika je razlika u kvaliteti tla diljem Europe. Da li vi smatrate ispravnim da će politika uskoro uvesti obvezujuće norme? Primjerice kada govorimo o dušikovom oksidu uvode se granične vrijednosti. Smatrate li da na određenom tlu određena granična vrijednost može biti pretjerana, a negdje ta granična vrijednost može biti pre niska, znači, ovi, dakle, ovisno o kvaliteti tla. Također to ovisi i o količini oborina. Dakle, mislim da ovdje također moramo uključiti znanost kada donosimo političke odluke. Zatim, što se tiče sjetve. Ja već od 14. godine e, se bavim poljoprivredom i mislim da struktura tla i tekako ima utjecaja na repicu, pa me zanima da li zanima me kako je vaše mišljenje Osim toga, u jednome se ne slažem s vama. Govorili ste o strojevima, o teškim strojevima. E, mi koristimo 35, e, 35 e, konjskih snaga, a koriste se i strojevi od 160 konjskih snaga. Dakle, želim reći da nije odlučujuća težina određenog stroja. Smatram da čak i veliki traktori mogu nanijeti puno manje štete ako se odredi prikladna tehnologija. Također ste spominjali eroziju tla i e, početkom kolovoza sadi se uljana repica, šećerna repica, ispričavam se. I dakle, erozija tla ovdje također ima vrlo važnu ulogu, pa me zanima kakvo je vaše mišljenje kada se radi o leguminozi. Dziękuję bardzo. Trzymamy się czasu dwuminutowego dvije Pan Andriju, Gospodin izvolite, riječ. Hvala, predsjedniče. Hvala vam na vašem izlaganju. Imam nekoliko pitanja kako bismo razjasnili situaciju. Od 2006. komisija je predložila direktivu za uspostavu okvira za zaštitu tla. Kao što znate, ta direktiva izvorno je odbačena i evo ga sada je više od deset godina nakon što je iznjedren taj prijedlog, mislite li da je danas potrebno napraviti, pokrenuti sličnu inicijativu na europskoj razini za zaštitu tla? Zatim, treba redefinirati naš model razvoja ako želimo e, uzeti u obzir tlo. Dakle, tu treba ponovno ulagati u agronomiju što ste ispomenuli u svom izlaganju, a agronomija je bila u poljoprivredi dosta dugo zanemarena, a to je agronomija koja je asocirana uz ekologiju. Dakle, što mislite o tom e, pristupu agroekologije? Dakle, tu se radi o tehnološkoj promjeni koja bi omogućila da se bolje proizvodi, oslanjajući se na proizvodne kapacitete prirodne sredine i e, udaljavajući se od kemijskog podcaja za e, proizvodnju. Zatim, ne mislite li da nedostaju znanja o tlu i za kvalitetniju proizvodnju? Mislite li da treba poduzeti neke inicijative u tom smislu na europskoj razini? A ako da, volio bi znati što mislite koje inicijative i konačno kako možemo pomoći poljoprivrednicima i poljoprivredi u istraživačkom radu. Vi ste dali neke elemente o tome, ali e, kako bolje e, zaštiti tlo. Evo, hvala predsjedniče. To je ono što, sam, što bih htio čuti mimo vašeg izvrsnog izlaganja. Dziękuję, pani poseł Steiner. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de boeren zijn vanmiddag... Puno hvala gospodine predsjedavajući. Poljoprivrednici su doista bili zaprepašteni u Nizozemskoj nakon izvješća Ministarstva gospodarstva u kojem je rečeno da nove iznimke iz da se ne mogu preuzeti, pa me zanima da li će taj sustav funkcionirati i u 2018. Vrlo je zanimljivo što ste rekli, ali imam i konkretno pitanje. Vi ste govori o lokalnim uvjetima, o poteškoćama i ograničenjima. E, vezano uz ono što je rekao gospodin Des. Mislim da bismo trebali pogledati što stavljamo u tlo i što dobivamo iz njega. Znači, taj kružni ciklus Zatim, e, mislim da bi poljoprivrednici u Nizozemskoj trebali imati priliku. Zatim, što se tiče inovacija, e, korištenje dronova, o tome smo već jako puno toga čuli. Možete li nešto reći možda o mogućnostima koja, koje se nude u ovom području? Mislim da je to vrlo važno pitanje. Puno hvala. Zastupnik Dano. Hvala predsjedniče. Evo, točno da studija govori o prijetnjama, prilikama, a sve u vezi s tlom. Priroda tla, klima i sunce, naravno, ti su koji potječu u proizvodnju. I mislim da trebamo izvući najbolje od tla, a za to treba organizirati rotaciju kako bi svi elementi bili očuvani na najprirodniji mogući način. Ugljik, naravno, o tome je bilo riječi, ali tu, tu i azot i fosfor. A za to treba velika znanja kojima treba raspolagati poljoprivrednici. Evo, e, u Europi imamo deficit proizvodnje proteina, što utječe i na uzgoj, e, ali i na zdravlje. Gospodin Desi postavio pitanje, ali mislim da trebamo dodatno raditi i analizirati tu temu. I ja ću to napraviti u izvješću na vlastnu inicijativu koju, imam priliku voditi i mislim da bismo trebali produbiti ovo pitanje. No, možda vi već imate neke elemente. Još jedno pitanje se postavlja koje nas brine sve, a to je pitanje poljoprivredne proizvodnje namijenjene proizvodnji goriva. Dakle, da li se može na neki način očuvati i zadržati azot u tlu, da li je to sve kompatibilno, no što se može napraviti na europskoj razini kako bi poljoprivrednici bili bolje informirani o ovom pitanju značaja tla, jer mislim da je to od ključnog značaja za samu organizaciju proizvodnje. Hvala. Zastupnik Hausling. Puno hvala na prezentaciji koja je bila vrlo informativna i tu je stavljeno težište na temu koja u poljoprivrednoj politici nije do sada e, bila previše uzimana u obzir, dakle tlo. I rekli ste da su nam e, potrebni obvezujući planovi upravljanja. Što to znači konkretno? Hoće li to onda biti sastavni dio poljoprivredne politike kako bi poljoprivrednici e, naučili sigurno upravljati tlom i što mislite o tome da ovome raspravljamo i o okviru direktive o zaštiti tla? U Njemačkoj ovog proljeća smo imali poplave i mislim da poplave prije nisu bile tolikih razmjera možda i zbog e, promjena u obradi tla. Prije tri godine smo imali također vrlo velik problem zbog erozije uslijed djelovanja vjetra i e, to su bile doista e, to, su, to je bila doista vrlo velika katastrofa kao u SAD-u. Dakle, da li bi se trebali time pozabaviti. I puno vam hvala što ste govorili o oranju. Rekli ste da bi trebali krenuti u smjeru ekološke poljoprivrede, ali ste rekli da nije rješenje da više ne oremo tlo, već da sveukupno moramo rasteretiti tla. Jako mi je drago da sada o ovome raspravljamo i što kažete na predlog da poljoprivrednici sada moraju na 10% površina zasaditi biljke za proizvodnju proteina. Ja kada dolazim u Brisel uvijek dolazim autom i onda svugdje u Njemačkoj vidim kukuruz, tu i tamo šećernu repicu u blizini Frankfurta i to je to. Dakle, mislim da u budućnosti ne smijemo više imati monokulture, već da s ovim pitanjem moramo pozabaviti da naše oranice postaju raznolikije. Thank you very much, Sharon. Thank you very much, uh, speakers for your excellent... Hvala najljepša svim govornicima na sjajnom izlaganju. Imam dva pitanja. Prvo je to može li bolja kvaliteta tla biti instrument za ublažavanje klimatskih promjena i ako da, na koji način? Dakle, koji je potencijal e, skladištenja ugljika i kako bi to moglo utjecati na e, ublažavanje posljedica klimatskih e, promjena. E, vi ste govorili također da mora postojati i određeni ustupci. Govorili ste o oranju, da je bolje za e, ako imamo manje e, oranja, onda se emisije smanjuju, ali oranjem se uništava tlo. Dakle, tu moramo vidjeti što učiniti jedno ili drugo. A što se tiče uredbe o klimi, E, ne znam jeste li se osvrnuli na e, umjetna gnojiva i rekli ste da ovo može imati negativni utjecaj na uredbu o vodi, e, naročito kada se govori o mineralnim gnojivima. Ako, na primjer, padne kiša, onda ta gnojiva, odnosno hrani tvari koje se nalaze u tim gnojivima mogu zaista da prodru duboko u e, tlo i na koji način se može spriječiti e, istjecanje tih hranjivih tvari iz gnojiva u tlo. Gospodin Agriju. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući. Obično je uvijek na meni da kažem da kvaliteta tla e, nema nikakve veze sa komisijom. To nije u nadležnosti e, Europske unije, to sam rekao i za šumarstvo. E, komisija je jednostavno sama sebi pripisala ovu nadležnost, a upravljanje poljoprivrednim tlom je nešto što se radi na privatno i e, poljoprivrednici sami znaju e, na koji način uništavaju tlo, oni nisu glupi i ne morate im vi govoriti kako će obavljati svoju djelatnost. E, jedan od najčešćih e-mailova koje dobivam od poljoprivrednika su mailovi o oranju ili ne oranju E, tla, naročito velikim strojevima. Oni sada e, koriste malo strojeva na svom tlu i struktura tla se poboljšala, ali ovise o glifosatu kako bi to funkcioniralo. Pa se pitamo što Europska unija tu radi. Pa Evropska unija radi sve što može kako bi spriječila korištenje glifosata. Naročito kada se radi o velikim poljoprivrednim gospodarstvima za koje je potrebno koristiti ogromne strojeve. Ako ih ne koristimo, smanjit ćemo i potrošnju električne energije, e, a isto tako i e, smanjit ćemo korištenje glifosata. A ako ako e, imamo e, tlo koje je klisko, sklisko i koje e, služi poljoprivrednicima za uzgoj, na primjer, svinja, to je nešto što je opasno za životinje. Također, što se tiče pokrivanja tla određenim vegetacijama, to također može predstavljati ogroman problem za poljoprivrednike jer na taj način uništavaju svoju imovinu. I, e, a o, što se tiče ove pretpostavke da ćemo na taj način e, ublažiti klimatske promjene, to je zaista potpuno besmisleno. Puno hvala gospodine predsjedavajući. Želim se zahvaliti na izlaganju koje je bilo vrlo zanimljivo. Dakle, vodili smo mnoge rasprave, bilo onih koji su bili za i protiv kada je riječ o modelu poljoprivrede. Dakle, očuvanje tla, manje erozija i manje obrade tla kako bi na kraju bilo manje erozija i kako bi tlo bilo bolje očuvano. Mene bi zanimalo što vi kao stručnjak kažete na takav poljoprivredni model, odnosno na takav model očuvanja poljoprivrednih tla. Mislim da je vrlo važno da omogućimo korištenje glifosata. No, pitanje je da li će to funkcionirati unutar ovakvog modela. Dakle, istovremeno model koji e, čuva tlo. Da li je to model budućnosti? Kalinovski. Gospodin Kalinovski. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući. Hvala vam na vrlo zanimljivom izlaganju. Imam tri kratka pitanja. Svugdje na svijetu, pa tako i u europskim državama poljoprivrednici sve češće se odlučuju na korištenje novih tehnologija i mikroorganizama. Koriste to u e, obradi svojega zemljišta. To je nešto što bi trebalo pomoći kvaliteti e, tla, povećati e, količinu ugljika u tlu. Pa se pitam jeste li vi ikada e, analizirali ove nove tehnologije i mislite li da bismo trebali promicati te tehnologije kao dio ozelenjivanja ZPP-a? Puno hvala na predstavljanju studije. Izlaganje je bilo doista jako dobro. Ja sam nažalost te kasnije stigla, no ipak imam nekoliko pitanja. Kao prvo, e, vezano uz istraživanje tla. U pravilu u Njemačkoj poljoprivrednik koji obrađuje tlo doista e, prati e, udio hranjivih tvari u tlu i na taj način može one deficitarne tvari ponovno staviti u tlo. Dakle, e, govori se i o dušiku i to imamo dugoročne studije. Osim toga, zanima me imate li uvida u to da da li poljoprivrednici u Europi vrše analizu tla i da li postoje savjetnici koji pružaju usluge u ovome području i imate li ikakve konkretne podatke o minimalnoj obradi tla i kako to onda utječe na kvalitetu jer e, spomenute su i leguminoze meni je vrlo važno da ovdje čujemo još neke konkretne detalje. Nie mam więcej zgłoszeń od pani i panów posłów. Mislim da nemamo više javljanja za riječ. Čini mi se da više zaista Nitko ne traži riječ. E, u tom slučaju bih ja postavio jedno pitanje, ako mi dozvolite. E, rotacija usjeva, je li to nešto što je zastarjelo, što se više ne koristi ili ne? I na koji način se procjeni e, biološki sastav tla tijekom godine? Govorili smo o obradi tla, dakle o oranju. I pitam se da li je to nešto što se još uvijek koristi ili to također pripada prošlosti. I na kraju pitanje vode u tlu. Da li imamo sve više i više vode u tlu ili sve manje i manje? Dakle, je li se promijenila razina vode koju možemo pronaći u tlu. A glede klimatskih promjena, pitam se kakva je uloga tla u ublažavanju posljedica klimatskih promjena. Evo, to bi bilo sve, a sada vam predajem riječ, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala svim zastupnicima na relevantnim i zanimljivim pitanjima. Mi ćemo pokušati odgovoriti na svako pitanje pojedinačno. Nadam se da će nas predsjedavajući podsjetiti ili možda vi ako ne odgovorimo na jedno ili više pitanja, slobodno nam recite ako mislite da smo nešto zaboravili. Pokušat ćemo na neka pitanja odgovoriti skupno ako je više zastupnika se dotaklo iste teme. A za neke druge teme moj kolega će e, dati relevantni odgovor. Evo, Možda bih mogao najprije odgovoriti na pitanja koje je postavio predsjedavajući, jer mislim da su ta pitanja, e, pitanja koja objedinjavaju teme koje su spomenute u ovoj raspravi. Koja je veza između upravljanja tlom i ublažavanja klimatskih promjena? Očekuje se da će klima biti dosta neizvjesna da će biti više poplava i suša. Zato je dobro imati dobru kvalitetu tla kako bi to tlo moglo zadržavati e, vodu, kako bi tlo moglo kasnije preživjeti za vrijeme suše, ali isto tako tlo mora biti e, sposobno e, upijati vodu ukoliko dođe do velikih poplava. Dakle, sve te ekstremne situacije su situacije u kojima nam tlo zaista može biti od velike pomoći. Upravljanje tlom se treba usredotočiti na robustne sustave koji e, će omogućiti tlu da dobro funkcionira u obje ove ekstremne situacije. Tu se radi o prilagodbi, klimatskoj prilagodbi e, koja se tiče također i samih poljoprivrednika. Što se tiče ublažavanja, rečeno je da e, vezanje ugljika, odnosno skladištenje ugljika, može biti jedan od instrumenata e, za politiku ublažavanja klimatskih promjena. Na samitu u Parizu je započeta nova inicijativa. Francuska vlada je započela tu inicijativu u kojoj se naglašava da bismo trebali skladištiti barem jedan dio e, ugljika e, kojeg emitiraju fosilna goriva. Da bi se to trebalo e, dakle, skladištiti u tlu, osim onog dijela koji se skladišti već u morima, na primjer. E, što znači da moramo e, za 4 permila povećati e, kapacitet skladištenja ugljika. No, to je zanimljivo, ali postoje i ograničenja. Jedno od njih je da skladišta, u tlu se ne mogu širiti e, beskonačno, postoje ta ograničenja. Isto tako taj ugljik se može, taj ugljik može i iscuriti u određenom e, trenutku. E, ukoliko dakle imamo prevelik u količinu ugljika iz biomase, na primjer, iz razgrađivanja određenih proizvoda. E, tu može doći do curenja. Dakle, zbog toga je to komplicirano, a drugo što komplicira situaciju je činjenica da e, kada skladištimo taj ugljik e, korištenjem gnoj korištenjem gnojiva umjesto umjetnih gnojiva onda E, dolazi do gubitka, prevelikog gubitka e, dušika ako to nije uskladišteno u e, istim uvjetima cijelu godinu. Zbog toga dolazi i do gubitka dušika koji predstavlja jedan od stakleničkih plinova i zbog toga je to komplikacija skladištenja ugljika Također, kada uzmete slamu koju, e, koja se onda razgradi i iz koje ističe ugljik i koji se skladišti u tlu, ako želite koristiti bioenergiju za korištenje biogoriva, prema procjenama možete uštediti šest ili sedam puta više po pitanju ublažavanja klimatskih promjena nego što biste to učinili kada biste e, to slamu e, pomiješali sa tlom kako bi se odatle onda pravila biogoriva. Mislim da glavno što trebamo zapamtiti je da tlo može služiti kao ubla... instrument za ublažavanje klimatskih promjena samo kada se radi o višku proizvedene biomase ili kada se radi o spaljenim reziduama koje odmah ispuštaju CO2 E, a ako umjesto toga skladištite ugljik e, u tlo, onda e, to se pojavi kao emisija u mnogo manjoj količini. Zatim, kada već imate uskladišteni ugljik, to predstavlja neto dobit po pitanju ublažavanja klimatskih promjena. E, tu ne morate e, preusmjeravati e, tijek biomase. To su dakle neka ograničenja o kojima govorimo kada se radi o vezivanju ugljika. Dakle, ne kažem da trebamo zaboraviti na tu ideju, ali kažem da je dosta komplicirana i da postoji negativni učinci. Postoji konsenzus među znanstvenicima da je glavno zadržati velike količine ugljika koje već imamo u sustavu. Ako to izgubimo, nećemo nikad to ponovno moći uskladištiti u tlu, čak i ako se e, bude koristilo svo poljoprivredno zemljište u Europi, nećemo moći stvoriti e, takve zalihe. Predsjedavajući je upitao trebamo li zaboraviti na e, staromodne prakse, pa ne vjerujem jer sve ove prakse koje ste vi spomenuli su e, relevantne, uključujući i rotaciju usjeva. Naravno e, naročito kada se radi o specijalizaciji sektora, a motorna snaga za specijalizaciju je ono što treba uzeti u obzir političari, odnosno oni koji donose odluke. Ako to ne uzimate u obzir, onda je komplicirano jer cijela industrija, obrađivačka industrija ide ka specijalizaciji. E, zato e, se i govori o negativnim e, utjecajima monousjeva, e, naročito prouzrokovanja E, bolesti u tlu, što znači da rotacija usjeva predstavlja, i to su svi priznali, e, veoma dobru praksu za kvalitetu tla, ali to također, e, za to također treba netko platiti cijenu. Ako mi dozvolite, gospodine predsjedavajući, ja bih sada odgovorio na pitanja drugih zastupnika. E, odnosno možda bi bilo najbolje da predam riječ kolegi Šoderu koji će e, govoriti o sustavima koji e, ugrožavaju tlo, imaju utjecaj na proizvodnju hrane za životinje, o dušiku i tako dalje. Možete reći nekoliko riječi o tome? Izvolite. Da, evo, par stvari i općenito. Najpše, Najviše vam hvala na velikom broju pitanja koji pokazuju vaš veliki interes. Istovremeno situacija je malo uzbunjujuća, teško je odgovoriti na sve ovo, tako da vas molim da me prekinite ukoliko ne odgovorim na e, na zadovoljavajući način na vaše pitanje. Mi smo nastojali ovdje proslijediti dvije poruke, a te poruke su već i odgovor na vaše pitanje na neki način. Prva poruka je da su tla drugačija, okolina je drugačija i upravljanje njima je drugačije i ne postoji jedinstveno rješenje za sve. Mjere moraju biti prilagođene i politike prilagođene lokalnim uvjetima i to želim naglasiti, inzistirati na tome. I tu se daje odgovor i na ono pitanje da li je da li trebamo imati zajednički prag od 170 kg svugdje u Europi. Znanstveno gledano to je besmisleno, a politički gledano to može biti privlačno, ali je znanstveno govoreći besmisleno. I to je pramenarni odgovor isto tako i na pitanje Ani pirik koja je pitala, postala pitanje o e, derogacijama, izuzećima. Dakle, tu treba i unijeti neke nijanse kao država članica, možete tražiti izuzeće temeljem e, nekih e, ciljeva. Ja sam sudjelovao u ocjeni valjanosti tih iznimki i nema nikakva razloga da se ne odobre iznimke za naredno četvrogodišnje razdoblje. Što se dogodilo jest, po mom mišljenju, da imamo probleme sa određenim vrstama farmi, ali što se tiče mliječnih e, farmi, općenito govoreći, E, one su podvrgnute strogom nadzoru i te farme koje imaju izuzeća, one poštuju pravilo 30 mg. Dakle, možemo reći da neka poljoprivredna gospodarstva i neka tla imaju pravo na više, ali u svakom slučaju 170 kg e, gnojiva e, nitrogenskog je previše, osobito ako ima i su više e, fosfora. Sad prelazimo mm, dalje Bio je prijedlog e, gdje je povećanje određenih sastojaka može imati, da li može imati pozitivan e, utjecaj na kakvoću tla. to govoreći, ja mislim da ne. Dobro je saditi drugo sjeme, čisto imajući na umu rotaciju, ali općenito govoreći ne. Neki su se žalili na dominaciju kukuruza i žitarica u nekim regijama, ali e, to malo, e, ta mala to malo sjeme je puno bolje od nekih drugih eh, nekog drugog povrća kao što su mahune, krompir i tako dalje. Dakle, ne vidim bilo kakav valjan razlog da se proteinsko eh, protein, da se uzgaja proteinske usjeve. Treba imati na umu da su određeni usjevi kao što je repica i slično su bolji jer e, se na taj način obrađuje zemljište i zimi. Sjećate se da smo imali tijekom prezentacije pokazali jednu tabelu koj, gdje smo imali zelene smeđe i crvene blokove. I evo ga, to je to. Dakle, može se reći da je or, ekološko, ekološka sadnja dobra, jako malo ljudi će reći da, e, da je e, da ekološka poljoprivreda e, može izazvati smanjenju prinosu, ali to jednostavno nije točno. Ne samo zato što... Dakle, on ne koriste toliko pesticida, ali tu se mora redovito orati zemljište Postavljam također i jedno općenite pitanje o tome da li gnojivo bolje od industrijskih e, E, prirodnog gnojivo bolje od e, umjetnih. E, ja sam rekao da je to kao da mi kao društvo trebamo birati između gnojiva ili mineralnog gnojiva. Gnojivo, prirodno gnojivo je jednostavno nus proizvod koji se dobiva od uzgoja stoke. U tom pitanju tu treba nešto poduzeti. Dakle, ne moralno, nego jednostavno treba od tog, od toga nešto napraviti, a povrh toga treba nam i dodatne e, dodatno nitrogena i fosfora dakle treba dodati nešto tom gnojivu dakle to je nešto treba kombinirati zatim je pitanje o mikroorganizmima. Rađena su istraživanja mikroorganizmima, ali ne vidim da bi dodavanje mikroorganizama predstavljali kao doprinos e, za kakvoću tla. Njihov doprinos je doista minimalan, tako da ne mislim da je to stvarno rješenje za rješavanje pitanja kakvoće tla. Eto toliko za sada. Još neka pitanja su postavljena za, uz minimalno oranje. Dakle, da li, ono da je ono učinkovito ili ne za očuvanje ugljika u tlu? Puno toga je analizirano. Po mom mišljenju trenutna situacija u znanstvenoj zajednici, dakle da li ćemo imati minimalno oranje ili ne, to je nešto što promovira E, nagomilavanje ugljika u gornjim slojima tla i tako se spriječava spuštanje ugljika u niža, niže slojeve. Trenutno smo došli do zaključka da se ovdje radi o distribuciji ugljika u obradivim sustavima. Dakle, tu se ne radi toliko o pitanju stokova, rezervi ugljika u tlu. greater depth and therefore reduce the weed pressure. If you omit from the normal tillage from, from plow, uh, mold plow tilling, which, which inverts the soil action. Dakle, imamo, bilo bi dobro odustati od onog starog uh, načina uh, oranja kada se prevrću ogromni komadi zemlje, dakle već da se ide po površini, onda bismo mogli uh, Evo imamo u Francuskoj, Španjolskoj, Italiji, Njemačkoj e, opće prihvaćena je praksa, dakle to plitko oranje, e, kao prvo to uštedi puno e, goriva ako se izbjegava dakle oranje. Ali to je izazvalo povećanje glifozata, korištenja glifozata i drugih to ima negativan utjecaj e, na um, populaciju i raznovrsnost riba u jezerima i vodama. Dakle, ovi zakljivači dolaze u površinske vode, onda treba pročišćavati tu vodu, a onda se na taj način e, prebacuje problem e, poljoprivrednih gospodarstava na općenito društvo koji se mora baviti pročišćavanjem vode i kvalitetom vode. Ako se govori o inovacijama, onda par stvari koje se može poduzeti e, da se riješi ove probleme jeste analizirati kontrol, napredne kontrole e, korova. Dakle, to je, tu se, tu imamo dakle manje strojeve koji bi mogli razaznati korov od usjeva Dakle, to je možda potencijalno rješenje za ovo pitanje minimalnog ili nikakvog goranja. Zatim, da li to korisno, ovaj sustav minimalnog goranja ili plitkog goranja, da li je korisno za očuvanje tla? Pa mislim da jest, za, osobito za kontrolu erozije, klizanja tla, erozije tla. Dakle, velika razina erozije u velikom broju zemalja pripisuje se oranju. Dakle, ako se to može izbjeći, onda se na taj način doista može spriječiti ili smanjiti erozija. Rekao da je kontrola korova jedna od eh, mogućnosti uh, they, they can easily be washed off uh, off the land uh, into uh, waterways. Okay, um, so this about conservation. Imali smo predstavnika jedne kraljevine koji je rekao da poljoprivrednici nisu glupi. Da, naravno, mislim da je to očita stvar ali to ne znači da poduzmeju što bi trebalo poduzeti kako bi se očuvalo tlo ili zaštitilo površinu tla. Samo pogledajte što se radi. Mislim da ovdje ne treba nikoga ovjeravati u to. Poljoprivrednici to neće sami raditi i mi smo naveli čitav niz razloga zašto to od njih ne može očekivati da, da, da, da to rade u, za korist eh, sviju. Dobili smo još neka pitanja. Da li da predam riječ kolegi? Evo još dvije minuti izvolite. Dobro, ja sam evo iz bilješki još par pitanja. Posljedno pitanje ili imali smo komentar o malim traktorima koji su nanose manje štete za kvalitetu tla od velikih. U potpunosti se slažem s tim. E, dakle, ne radi se ovdje o veličini traktora, već o vrsti kotača, pritisku kot guma. Dakle, nije, nije toliko ključna stavka veličina traktora. Zatim, korištenje dronova je spomenuto osobno. Ne vidim vezu između tih e, dronova, korištenja dronova i kakvoće tla. Za mene, mene je Dakle, problem je to što ja s dronovima mogu proizvesti sjajne, divne, šarene, lijepe karte, ali mi istraživači i dalje smo u situaciji da se pitamo kako tumačiti te šarene karte, boje. Dakle, što trebamo reći a, poljoprivredniku? Dakle, ta tehnologija još nije dovoljno razvijena jednostavno. Zatim, tu je i ovo osjetljivo političko pitanje u biogoritmima dopustite da vam iznesem svoj osobni stav Meni je problemačno kad se kad se ljudi nastupaju moralistički o, govoreći o biogorima, dakle da li je to moralno ili ne. Kad su naši djedovi e, sijali zob za konje, nikome to nije bio problem jer je to bilo potrebno Dakle, eto, to je mala nijansa. Dakle, to je svojevrsna, svojevrsno gorivo bilo. A istovremeno ako imamo alternativno rješenje za proizvodnje energije e, koristeći e, solarne panele kojima ne trebaju ni nutrijenti niti voda, to bi bilo to bi bila dobra alternativa za proizvodnju energije, ali ja nemam načelno problem sa proizvodnjom i sadnjom biogoriva odnosno žitarica za biogoriva. Toliko za sad. Evo samo još jednu stvar. E, što se tiče ovih strojeva, želim se dovezati na ovo što je rekao kolega. Da, e, rečeno je da pritisak u gumama i korištenje katerpilara e, dakle težina se razvuče na, raspodijeli na veću površinu i tako smanje pritisak na e, tlo. No ovdje je ukupno opterećenje tla, a ne pritisak, e, ukupno opterećenje, e, a ne pritisak u gumama koji je u pitanju. Dakle, ako imate ogromne strojeve, čak i s velikim gumama, tu je problem. Neka tla imaju svoje, mogu, mogu, mogu se oporaviti, ali pješčana tla i tresati šta teško. Hvala gospodo, imali smo dugačak uvodni period, imali smo puno vremena i za odgovore, sve u svemu više od sat vremena dakle, puno vremena. Najljepša hvala na ovoj zanimljivoj prezentaciji. Siguran sam da ćemo se u budućnosti vratiti ovoj temi. Kao što sam rekao, i više malo se govori o tlu. Čak i gospodin Egnju misli da je to pitanje od e, nacionalne da je to pitanje o kojoj se treba na nacionalnoj razini rješavati. Dakle, hvala vam na prezentaciji, zaključit ćemo ovu temu. Već, već nas čeka dvoj povjerenika, tako da prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Ukoliko želite, možete ostati s nama u dvorani. A sada ćemo sa dvoje povjerenika govoriti o e, tržišnom natjecanju u sektoru poljoprivrede.

Rozumiem, że możemy przejść do kolejnego punktu. Mislim da možemo preći na sljedeću točku dnevnog reda. Razmogledišta s povjernicima Margarete Vestager i povjernikom Filom Hoganom o provedbi politika o tržnom natjecanju u sektoru poljoprivrede. Najprije vam želim pozdraviti. Hvala što ste došli na drugu razmjenu gledišta. Podsjećam vas da smo imali prvu razmjenu gledišta na sastanku našeg odbora u lipnju 2015. godine. Od tad je postalo očito da razjašnjenje i poboljšanje ovih pravila je su ključnog značaj da se zajamči pravedno tržišno, natjecanje i dostojni prihodi za poljoprivrednike u e, prehrambeno, poljoprivrednom prehrambenom lancu. Potrebno je svježe inicijative i unaprijediti raspoložive alate. Moramo se osigurati da će tržno natjecanje bolje uzeti u obzir specifičnosti poljoprivrednog sektora. Kao što znate, 3.5.2017. dakle tekuće godine u kontekstu izrade mišljenja o takozvanom omnibus prijedlogu Odbor za poljoprivredu svoje s nekoliko amandmana koji su bili iznimno relevantni za našu današnju raspravu, poput onih eh, koji se bave jačanjem organizacija proizvođača i njihovih e, organizacija, pregovaračkih e, organizacija, ugovornih e, strana, zakona o tržnom natjecanju, upravljanju kriznim situacijama. Što još imamo? Riješili smo i pitanje nepoštenih trgovačkih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 specijalnu radnu skupinu za poljoprivredna tržišta, dakle tu je puno materijala. Gospođa Megines također je bila izvjestiteljica za mišljenje. Ja ću najprije dati riječ povjerenicima i zamoliti ih da iznesu uvodna izlaganja. Možete naravno se dogovoriti koji će prvi uzeti riječ. Izvolite. Uh, Hvala vam, uh, predsjedniče, uvaženi zastupnici. Veliko je zadovoljstvo ponovno doći na odbor uh, GRI, ovaj put s povjerenicom Vestager, jer se tema tiše tržišnog natjecanja. Prvi put kada smo bili ovdje, bio je lipanj 2015. godine, tu smo predstavljali svoje smjernice o nekim zajedničkim odredbama o pregovaranju u uredbi CMO. Mm, sada govorimo o značaju lanca opskrbe hranom i središnjoj ulozi poljoprivrednih e, e, poljoprivrednika. Tu isto govorimo o ključnoj ulozi e, parlamenta u, i su, zakonodavstva. Vi ste sta, pokazali značaj svoje uloge, osobito sa rezoluciji o e, lancu opskrbe hranom. E, sektor prehrane ima ogroman značaj za Europsku uniju, zapošljava 44 milijuna e, osoba diljem Europske unije, izravno ili neizravno i predstavlja 7% e, bruto PDV-a na europskoj razini. Dakle, sigurnost hrane je strateškog značaja, nije moguće zamisliti scenariju u kojem pitanje sigurnosti hrane može biti još veći izazov nego što to je sada mi podrazumijevamo da su naše prodavonice pune zdrave hrane, ali naravno znamo iz povijesti da tako nije bilo kada smo mi bili djeca. Europa je prva danas eh, što se tiče kvalitete hrane, a to meni je tako slučajno. Poljoprivreda u Europskoj uniji je integralni stup u lancu opskrbe hranom. To je situacija jednostavna. Ako nema poljoprivrednika, nema ni hrane no poljoprivreda ima e, karakteristiku e, sve većeg ograničenog udjela u, e, dodane, u lancu dodane vrijednosti i volatilnost cijena. To je nova norma, nažalost. Glavni razlog jeste razlika u pregovaračkim moćima i ta razlika jeste ta što je ponekad mlijeko jeftinije od vode, kao što je to predsjednik Juncker redukovao u svom govoru o stanju Unije s pravom. To samo po sebi predstavlja problem, jer dovodi pitanje e, generacijsku obnovu poljoprivrednika i njihovu otpornost e, i poslije se pitanje a ovo ne kažemo lako. da li možemo, kao što je to sam predsjednik Juncker rekao, očuvati poljoprivredu kao dio europskog načina života. Dakle, ukoliko želimo privući mlade u poljoprivredu, moramo im dati mogućnost da se bore za svoje prava. E, građani očekuju da mi nastupimo tamo gdje e, privatna tržišta ne uspiju, ne uspiju funkcionirati na valjan način. Prema nedavnom istraživanju Eurobarometra, europski građani smatraju da su dva najveća prioriteta ZPP-a, ulaganje u ruralna područja za simuliranje e, gospodarskog rasta i jačanje uloge farmera u e, lancu opskrbe hranom što više temeljni ugovori nas primoravaju na to. Dakle, u ZPP-u ćemo raditi na problem, strukturnim problemima u tržištu. To znači trebamo spomogućiti proizvođačima da e, surađuju na učinkovit način i trebamo pomoći poljoprivrednoj zajednici u ruralnim područjima. Optimiziranje upravljanja u lancu opskrbe hranom je tim prije važno e, što imamo e, sve veći broj u EU. Dakle, točno je da je to od ključnog značaja za modernizaciju ZPP-a i konačno otpornija poljoprivredno prehrambeni sektor e, u e, jačem e, lancu opskrbe hranom će biti od koristi za sve europljane. Dakle, imajući to sve na umu, mi smo saglasili sve moguće opcije koje smo nam na raspolaganju na europskoj razini kako bismo se borili protiv nepoštenog tržišnog natjecanja. Radna skupina je rekla da to predstavlja, do zaključka da to predstavlja prevelik pritisak na poljoprivrednike i oduzima im ono malo e, dobiti što mogu izvući. Dakle, nepoštena, nepoštena trgovinska praksa e, je e, veliki problem e, za lanac opskrbe hranom. Nije pošteno da veliki igrači nam jednostrano, unilateralno nameću promjene promjere, ugovorne promjene za proizvođačima. Nije, mogu, e, nije prihvatljivo i nije pravedno tražiti avansna plaćanja. Europska naš lanac je jak onoliko koliko je jak, jaka i najslabija karika. Dakle, sa dvojstvom danas mogu reći da ćemo provesti ocjenu učinka i sagledati sve e, održive opcije kako bismo poboljšali ovaj status quo. U prvoj polovici iduće godine ćemo iznijeti rezultate, imat ćemo objavljivanje e, ocjene učinka i ocjena učinka će nam e, poslužiti da dalje djelujemo. Ovo je nešto što je Europski parlament odavno tražio, a isto tako je potvrđeno i u prosincu prošle godine od strane država članica. Možda je malo prerano e, komentirati rezultate te ocjene e, učinka, ali dopustite da iznesem nekoliko elemenata. Kao prvo, to je prijedlog da nepravedna tržišna praksa nije dijelom učinkovitog tržišta i e, uspješnog tržišnog nacaja. Što više, svaka nepoštena trgovinska praksa je e, neuspjeh tržišta. I da, e, europsko zakonodavstvo treba imati na umu funkcioniranje država članica. Mogući europski okvir mogao bi izaći u susret nacionalnim razlikama i ako iznesem, napravimo jak okvir, to može pomoći državama. Ovo su veliki izazovi, dakle ne postoji jedinstveno rješenje koje će ispraviti sve što ide po krevom, čak i oni koji su jako pogodni za ekonomski i politički značaj nepravedne trgovačke prakse. Upravljanje ovim e, lancom ne tiče se samo zakonodavstva i nepoštene trgovačke prakse. Dobrotvorna inicijativa ima važnu ulogu. Mislim da svaka nova i politička inicijativa treba zajamčiti e, funkcioniranje forma na viskoj razini u funkcioniranju e, lanca opskrbe hranom. Kada govorimo o radu na omnibusu, su smo znanje amandmane e, Europskog parlamenta koji se tiču uredbe CMO. Tu su predstavljene brojne ideje e, radne skupine e, o poljoprivrednom tržištu, što je pozitivan napredak. Također smo primijetili da i veliki broj njih e, imaju za cilj unaprijediti suradnju u Prvi trijalog ćemo imati 5. srpnja, no mislim da se svi možemo složiti s tim da je potrebno poljoprivrednicima određena doza pravne sigurnosti. Dakle, povjerenica jer ja ćemo dalje raditi s ciljem da eh, napravimo kada potrebno trenutno pravila eh, o suradnji između poljoprivrednih proizvođača i dalje ćemo raspraviti o ovim elementima na eh, kolegi komisije i radit ćemo dalje na i raditi na napređenju e, poljoprivrednog sektora. Ja namjeram raditi s vama na konstruktivan i učinkoviti način i moje službe su spremne raditi na unapređenju ove inicijative o lancu opskrbe Najviša Najviše hvala. Thank you very Uh, Hvala vam najljepša što ste me pozvali, gospodine predsjedavajući, poštovani zastupnici. Veliko mi je zadovoljstvo što imam priliku sa vama razgovarati o tome kako tržišno natjecanje može pomoći razvoju poljoprivrednog sektora. Ovo je pitanje koje eh, mi je zaista drago eh, i ja sam dolazim iz jednog danskog eh, gradića u kojem postoji jedna e, veća zgrada od crvene opeke sa bijelim okvirima za prozore. To je zapravo zgrada prve mlječne zadruge u Danskoj iz 1882. I još uvijek je tu. Puno se toga promijenilo, ali ne i ideje. Nedugo nakon toga na stotine zadruga su osnovane u zemlji, jer zapravo smo shvacali da smo jači kada se sa izazovima suočavamo zajedno. Poljoprivrednici se danas suočavaju sa mnogim izazovima o kojima je govorio moj kolega Phil Hogan. E, upravo smo izašli iz e, mliječne krize koja je bila duboka i duga a e, pojedinačni poljoprivrednici se suočavaju sa otkupljivačima i prodavcima koji su mnogo snažniji od njih, tako da se bore za povećanje njihovog udjela u e, vrijednosti koja se stvara u lancu. Našim ugovorima priznaje se da je poljoprivreda e, predstavlja poseban sektor koji ima posebne smjernice. U ugovorima se zacrtava pet ciljeva vjerojatno ih sve poznajte na pamet, to je poboljšati produktivnost poljoprivrednika, zajamčiti im e, pravedne prihode, e, zajamčiti nabavu, stabilizirati tržišta i zajamčiti e, razumne cijene za potrošače. Naša politika tržišnog natjecanja je takva da želimo poduprijeti ostvarivanje ovih pet ciljeva. Film i ja radimo zajedno surađujemo na svim ovim temama i veliko mi je zadovoljstvo što možemo i s vama raspravljati o svim ovim e, pitanjima. Ali evo, na samom početku bih vam dala nekoliko primjera kako e, tržno natjecanje može igrati e, veliku ulogu. Na samom početku tržišno natjecanje jamči da svaka razina E, lanca e, hrane je otvorena e, za natjecanje. To počinje sa proizvodnjom, a za proizvodnju su potrebni pesticidi. U posljednjih nekoliko mjeseci mi smo zajamčili da spajanje najvećih proizvođača pesticida bude učinjeno na način da se ne naškodi poljoprivrednicima. Mi smo odobrili spajanje KEM Kine e, sa Sigentom tek nakon što su e, odustali od prodaje velikog broja pesticida i e, proizvoda za reguliranje rasta biljaka. Tek nakon toga smo odobrili ovo spajanje. Ne samo kako bismo cijene zadržali niskim, već isto tako kako bismo održali pritisak za inoviranje koji mora biti visok. Mi smo odobrili e, kupnju e, e, tvrtke Dupont od strane tvrtke Dowstek tek nakon što se je dogovoreno da Dupont proda svoj dio za istraživanje i razvoj pesticida. Dakle, kao što možete vidjeti mi zaista radimo na tome da pomognemo proizvođačima e, i, tako smo na primjer zatražili od e, Arle koja je glavna zadruga u Skandinaviji da odobri poljoprivrednicima individualnu prodaju mlijeka ukoliko to želi kako bi mogli doći do pravednog e, prihoda o kojem se govori u tržištima, u e, ugovorima. Također želimo i da jedinstveno tržište bude otvoreno kako bi poljoprivrednici mogli prodavati svoje proizvode svugdje u Europi. Dakle, kada određene tvrtke žele E, podijeliti to tržište u odvojena nacionalna tržišta, onda mi trebamo djelovati, a to može uključivati i e, multinacionalne tvrtke kao AB InBev, e, najveći proizvođač piva koji je trenutačno pod našom istragom. Ali isto tako to se može ticati i trgovaca E, organizacija proizvođača koji možda se mogu dogovoriti sa drugima kako bi se neki proizvodi koji su proizvedeni u drugim državama članicama izbacili sa e, njihovog tržišta i sa e, iz njihovih trgovačkih lanaca. Sve to dakle naravno pomaže da tržište ostane otvoreno i pravedno, ali stvarnost je takva da e, su poljoprivrednici često veom mnogo e, slabiji od e, tvrtki koje otkupljuju njihove proizvode. Dakle, mi moramo sada pomoći poljoprivrednicima da ostvare veću vrijednost kroz udruživanje. 1882. godine kada je osnovana zadruga Hjeding, one nisu prodavali samo mlijeko zajedno, već su isto tako e, e, htjeli e, kupiti i stroj za razdvajanje masnoće sa mlijeka kako bi njihovo mlijeko bilo još vrijednije. Dakle, danas neki privrednici se udružuju kako bi povećali njihovu not pregovaranja i smanjili e, cijene. E, oni pokušavaju smanjiti troškove koristeći iste silose ili koristeći iste kamione za e, prijevoz svojih proizvoda do tržišta. A te organizacije proizvođača pomažu poljoprivrednicima da umanje rizik kojem se izlažu na volatilnim tržištima. To je pomoglo e, poljoprivrednicima u povećanju proizvodnje i jamčenju e, poštenih prihoda na održiv način i ja to u potpunosti podupirem. Fil i ja se u potpunosti slažemo s činjenicom da trebamo vidjeti na koji način možemo pojednostaviti i prilagoditi pravila tržišnog natjecanja kako e, poljoprivrednici e, mogu imati veliku korist od organizacija proizvođača, ali e, za to su nam potrebne činjenice i potrebno nam je da razgovaramo s vama kao i sa svim drugim dionicima a e, kako bi rezultat kojeg postignemo bio rezultat koji se zaista može i promijeniti konkretno na terenu. A u međuvremenu e, mi radimo na inicijativi e, dostavnog lanca o kojem je Phil i govorio. Postoji dobar razlog zašto su, tržišta, zašto su pravila o tržišnog natjecanja u ugovorima. E, mi znamo da otvorena i pravedna tržišta predstavljaju bitan stup na kojem gradimo zajedničku poljoprivrednu politiku. Ali e, pravila ne bi trebala biti složena, ne bi trebala e, zbunjivati poljoprivrednik koji žele raditi zajedno kako bi europska poljoprivreda bila konkurentnija. Ja sam vam naravno na raspolaganju, rado ću čuti vaša mišljenja o tome kako pojednostavniti i poboljšati pravila i stoga se veselim ovoj raspravi. Hvala. Bardzo dziękuję naszym komisarzom. Hvala najljepša povjerenicima. Želim samo iskoristiti ovu priliku da pozdravim grupu posjetitelja koje je pozvao gospodin Linci i gospodin Tantan Želim također pozdraviti gospođu Stavrevu koja je bila zastupnica u ovom odboru u prethodnom sazivu i želim pozdraviti sve one koji su nam se pridružili u ovoj prostoriji u vremenu. Kao što možete vidjeti, prostorija je sada e, zaista puna i to je jako lijepo vidjeti. Sada ću predati riječ e, koordinatorima. Imate dvije minute, a nakon toga će povjerenici odgovoriti na postavljena pitanja. Gospodine Des, imate dvije minute na raspolaganju. Izvolite. Puno hvala gospodine predsjedniče i hvala povjerenicima da su danas ovdje s nama, odnosno gospođe povjerenici. Ova tema je vrlo važna. Ja ću u dvije minute pokušati navesti neke natuknice. Vrlo sam zabrinut kao poljoprivrednik da koncentracija u trgovini na malom, na malo sve više raste. Pa me zanima kako se ta koncentracija, kako djeluje, kako, implikacije ima na krajnjeg potrošača. Komisija stalno govori o transparentnosti, pa bih vas onda zamolio da se pobrinute zato da trgovina postane transparentnija, ukinute sve rabate jer nitko to više ne razumije. Jako je puno zabrana. Nama trebaju neto-neto cijene. Sve drugo je netransparentno. Trebaju nam zakonodavne mjere, trebaju nam obvezujući rokovi plaćanja. Pa ne može biti da mljekara e, mora tako dugo čekati na plaćanje. Tu nam trebaju obvezujuća pravila. Potrebni su nam sustavi certificiranja to je sve nedopustivo. Zatim, e, trgovačke marke su također e, vrlo netransparentne. Dakle, moramo e, imati vidljivo na proizvodu napisano ko je proizvođač. 2004. smo počeli pregovarati o roamingu. Gospođo povjerenice, vi biste trebali ispuniti zahtjeve Europskog parlamenta E, ovo je moja vozačka dozvala. 27.7.1961. ja sam položio vozački ispit, što je tada koštalo 250 eura. I e, kada bi e, cijena pšenice isto tako rasla, onda bi danas ona trebala koštati pravo bogatstvo. Molim vas da učinite nešto prije nego što bude kasno. Hvala gospodine predsjedavajući. Evo ja se želim također zahvaliti povjerenicima na izlaganjima i jako nam je drago što ovdje govorimo o tržišnom natjecanju koje je jako važno za nas. Gospodine Hogane, vi ste govorili o analizi procjene utjecaja i e, to je zaista nešto što je važno za nas. Htjeli bismo dobiti što prije rezultate tog te analize. Trebamo uzeti u obzir volatilnost tržišta i znamo da zato se moraju primijeniti nove uredbe uz e, privatne i javne instrumente koje možemo kombinirati. Mislim da moramo uravnotežiti e, gospodarsku moć poljoprivrednika kroz udruživanje poljoprivrednika u organizacije e, proizvođača kako bi imali veću težinu pri pregovorima. Veoma često organizacije ne podliježu pravilima tržišnog natjecanja, o tome ste i vi govorili. A ono što je problematično je uredba Omnibus. Tu moramo biti dosta precizni ono što smo čuli o tome nije pozitivno. Čini nam se da postoje određene dvojbe o predlogu kojeg je dao parlament, a mi smo dali vrlo precizne predloge koje odgovaraju potrebama sektora. Tražili smo proširenje izuzeća za tržišnu, eh, politiku tržišnog natjecanja E, dakle, želimo znati jeste li odlučili poduzeti takvu inicijativu, slažete li se s ovim mišljenjem i slažete li se da u narednim tjednima već e, poduzmete konkretne mjere. E, naravno, pravila tržišnog natjecanja su važna za sve nas, ali također se treba omogućiti i privatno javno djelovanje, odnosno intervencija ukoliko je ona nužna. E, također, e, gospođo e, Vestager, vi ste govorili o spajanju određenih proizvođača, ali niste rekli o odkupnji Monsanta od strane Bayera. To niste spomenuli, pa me zanima koje je vaše stajalište o tome. Jeste li zatražili od vas već mišljenje o tome i na koji način možemo kontrolirati E, proizvodnju tih e, multinacionalnih tvrtki, e, kako znati da njihova proizvodnja ne predstavlja prijetnju i za zdravlje ljudi. I gospodine predsjedavajući, želim samo još reći nekoliko riješi u ime Tibora Sansi koji je zamolio da u njegovo ime dam nekoliko komentara, dakle gospodin Tibor Zani. Kao što je rečeno u izvješću, E, odbora Ekon i Agri e, ugovori o funkcioniranju Europske unije e, predviđaju određene privilegije za poljoprivredu. Mi to želimo zadržati u okviru ZPP-a kako mi smo zajamčili prehnobenu sigurnost po razumnim cijenama, stabilizirali tržište i zajamčili e, pravedan način života poljoprivrednika. Zbog toga želim pitati da li po vašem tumačenju status e, glede tržišnog natjecanja u poljoprivredi se primjenjuje također i na ruralna područja. Hvala. Hvala najljepša. Evo, ovdje imate sat na zidu, pa pogledajte s vremena na vrijeme da ne prekoračite vrijeme. Gospodin Nikolson. Hvala Najljepša. E, ja također želim pozdraviti povjerenike koji su ovdje sa nama. Parlament je e, bio sasvim jasan i e, na ujedinjen način je rekao komisiji da je vrijeme poduzeti korake kako bi smo ojačali poziciju poljoprivrednika u lancu opskrbe hranom. Oni se nalaze u, u, u lošijoj situaciji pri E, prigovorima, te stoga smo dali prijedlog da se njihova pozicija ojača. Za vrijeme trijaloga o omnibusu e, su date određeni prijedlozi o kojima se raspravljalo i na plenarnom zasjedanju. Tu se predlaže da se e, odobre određeni određeni izuzeći za pojedine proizvode, ali da se ta izuzeća ne mogu primjenjivati na e, cijele sektore, naročito kada se radi o organizacijama proizvođača koji žele zajedno prodavati proizvode. E, što se tiče ovog proširenja izuzeća, hoće li nam komisija dati neke naznake o e, napretku i suradnji između glavnih uprava E, po pitanju davanja predloga za pojedinačne zemlje kako bismo pomogli proizvođačima. E, tržišno natjecanje e, je važno, ali ponekad nepravedno tržišno natjecanje predstavlja pravu katastrofu za poljoprivrednike. Ono što mene brine je to da svi izgleda pokleknu pred multinacionalnim e, tvrtkama, čak i nacionalne vlade i to je jedan od velikih izazova pred svima nama jer multinacionalne tvrtke su sve veće i sve e, jače, a e, proizvođači, pojedinačni proizvođači i poljoprivrednici su sve slabiji i imaju manju težinu u pregovorima. Evo, nisam prekoračio vrijeme koliko vidim. Hvala, gospođa Miller. Hvala povjerenicima što su danas ovdje i na izlaganju. Želim se ponavljati vezano uz koncentracije vezano uz ono što je rekao gospodin Des, ali jasno mi je da će se ovdje preispitati i trgovačke marke u Njemačkoj. Mljekare imaju sada dodatne uvjete u suradnji sa poljoprivredima zato što sklapaju ugovore i žele ugraditi kriterije u proizvodnju. Dakle, sada nam treba hitno zakonodavni prijedlog za suzbijanje nepoštenih trgovačkih praksa. Oko toga se svi slažemo, a vezano uz paket Omnibus, gospodine povjereniče, nadam se da ćemo ovdje postići pojednostavljenje. Mi iz Aldea ne smatramo da trgovinske organizacije e, da je to nešto što treba uključiti u ovaj paket, jer ovo nije sada preuranjena reforma zajedničke poljoprivredne politike. Ja sam jučer sudjelovala na sastanku e, Međunarodne e, akademije poljoprivrednih savjetnika iz osam različitih zemalja i ta baza koja pruža savjete e, je kritizirala veliko administrativno opterećenje i premalo umrežavanje između europske i nacionalne razine i mislim da ako ćemo i mi imati dobre savjetnike na licu mjesta u svim državama članicama, a to tako stoji u uredbi, dakle ako ćemo imati dobre savjetnike, onda možemo osposobiti svoje poljoprivrednike u tržišnom natjecanju. Dakle, moramo osnažiti, stvoriti takvu mrežu i ono što je također bilo kritizirano je su okvirni e, uvjeti e, u ovom periodu od 2014. do 2020. To je dopiero precizija časova. Pan poseł Flanagan. Gospodin Flanagan. Uh, thank you. Very interesting. Uh, the... Hvala najljepša. Imamo e, brojke iz Irske koje su zaista strašne. E, gospođo Vestinger, e, vi ste pokušali povratiti 10 milijuna eura. Naša vlada je odustala, je pruža otpor, ali evo možete nama, meni dati taj novac ukoliko želite. Što se tiče poštivanja pravila tržišnog natjecanja trebamo vidjeti na koji način e, je teret raspodijeljen. U mojoj zemlji mi smo riješili stvari na e, poseban način. E, prethodni povjerenik je riješio to na veoma zanimljiv način. Mi smo zapravo tražili da se Okvin list koristi kako bi se sakrile nepravilnosti u e, plaćanjima. A e, ako jedan e, poljoprivrednik zatraži pomoć, može dobiti na 1000 eura po hektaru, a susjed može dobiti nula eura po hektoru. I vi sada tu očekujete tržišno e, natjecanje. Još se očekuje da poljoprivrednici poboljšaju produktivnost, ali to ne može dovesti do povećanja produktivnosti jer nakon što taj novac ide desno i e, lijevo ne pomaže nikome. I 80% novca ide 20% poljoprivrednika koji E, proizvode 75% proizvoda. Dakle, time se ne poboljšava produktivnost poljoprivrednika, a time se uništavaju drugi poljoprivrednici. Pa se pitam kako može biti zakonito učiniti nešto tako kada e, to nije zakonito za Apple, na primjer, da zloupotrebljava postojeća pravila. E, gospođo Vestager, vi ste govorili o slučajevima u kojima je nadležno tijelo za tržišno natjecanje učinilo nešto e, kada je došlo do ugrožavanja tržišnog natjecanja. U slučaju Irske e, tijelo za tržišno natjecanje Europske unije je odobrilo kupnju EPP-a i Slaney Foodsa i dovelo do situacije u kojoj sada imamo 28,5% e, goveda koje su ubijene e, i u e, isto toliko ovaca i da to čini samo ta tvrtka. A ako proizvođači se žele udružiti, onda su ograničeni na 50% tržišta. To mi se ne čini pravednim. Zato se pitam zašto je došlo do tog spajanja, zašto je to spajanje odobreno i e, zašto e, vi e, nadzirete tržišno natjecanje u Europskoj uniji svugdje, a ne u Irskoj. Nie pan Suhavek, slušao pan Možda niste čuli. Hvala na ovoj prilici. Mislim da e, su poljoprivrednici sada pod pritiskom sa tri strane. Dakle, s jedne strane to su prevelike koncentracije. Kada pogledam što se događa sa sjemenjem, tu skoro uopće više ne postoji raznolikost. Skoro 70% njih je održano u jednom koncernu. Gospođo povjerenice, ono što ste vi odlučili što se tiče uvjeta za primjerice Singentu, e, to bi trebala biti mjera da se spreče tako velike tako velika spajanja ali ja mislim da to nije dovoljna mjera mislim da e, se trebamo zapitati o kakvim koncentracijama se ovdje radi Zatim, poljoprivrednici često uopće više nemaju izbora. Primjerice u Danskoj mljekara, jedna mljekara ima 90% tržišta, pa kome da onda poljoprivrednici isporučuju robu Dakle, mi stalno govorimo o tome da ćemo poljoprivrednicima omogućiti da isporučuju robu i nekim drugim otkupljivačima, ali očigledno da na tržištu nije takva situacija. A istovremeno mljekari mljekarima se postavljaju razno razni uvjeti. Dakle, tu ne postoji ravnoteža moći i doista moramo nešto učiniti. Inače se ne slažem sa drugim klubovima, ali u ovom pitanju da, dakle, kada smo suočeni sa krizama trebamo djelovati i da li smatrate da instrumenti za e p-a EPP mogu rješavati takva pitanja? Zatim, trgovina. U Njemačkoj tri koncerna imaju e, tržište, dakle oni su podijelili tržište među sobom. Dakle, e, iako su cijene namirnica najniže u Njemačkoj no to je dobro za potrošače, ali nije dobro za poljoprivrednike i komisija bi ovdje trebala i tekako biti zainteresirana da smanji ovakve koncentracije moći pojedinačnih koncerna. Hvala. Well, good afternoon, commissioners. Dobar dan, Oboje biste bili iznenađeni, ali neću gunđati protiv Europske unije. U biti imam jednu uslugu za mojim. Sad ću govoriti o farsu po kratici, dakle o smanjenju amonijaka u poljoprivredi. Kolege iz Jukipa rekli bi da je to dobar način da se potroši novac e, poreznih obveznika, čak i ako to ide kroz Europsku uniju. Imamo četiri koristi za to. Prva, odstatak e, smrada, drugo, nema više mušica, treće, puno bolje se koristi kišnica, ali prvenstveno se tu radi o sigurnosti, jer vrlo je lako biti blizu tih e, stvari, a da ne znate da su one tu u čemu je problem? Problem je u birokraciji. A, imamo rok krajem srpnja i poljoprivrednici to moraju imati postavljeno, instalirano i moraju to platiti. Da možete vršiti pritisak na kolege da se produži taj rok kako bi poljoprivrednici imali, mogli iskoristiti taj program. Predsjedniče, pogledajte kako sam ispoštovao vrijeme. Da, svaka čast. Dobro, mislim da je vrijeme da zamolimo goste, povjernike da odgovore na pitanja. Hvala, predsjedniče. Kao prvo slažem s gospodinom Desom glede koncentracije maloprodaje i u parlamentu, vijeću i komisiji se bavimo tom tim pitanjem lanca opskrbe hranom. Tu ima više nego običnih anegdotalnih eh, dokaza o zaradama i gubitku zarada. Transparentnost tržišta je jedno od rješenja uklanjanje nepravednih trgovinskih praksa i budite sigurni da doista surađujemo s kolegama jako blisko, dakle e, služba za poljoprivredu i za tržno natjecanje blisko surađuju kako bi se e, došlo do najboljih zaključaka i evo čak je danas najavljen početak postupka koji će uroditi prijedlogom komisije na kraju ovog postupka, dakle to će biti postupak najbolje prakse, s ciljem da se ova agenda napreduje. Ovo četvrti put da se o tome raspravlja na našoj razini, dakle kao što znate, o tome ste razgovarali čitav niz godina i sada se nadamo da ćemo ostvariti određen napredak. Zatim odgoda, isplata, nepravedna tržišna situacija, sve to ima za cilj da se nađu rješenja. I gospodine Andriju, budite sigurni da uh, amandmani Omnibus, kada, ako vam iko kaže da se, e, ako čujete da, da vam neko kaže da se to uh, ozbiljno analizira, budite sigurni da to nije sigurno, nije točno. Gospoda Desi i De Castro e, sa, surađujemo s njima, dakle nismo još došli do kakvih zaključaka o tome o kojima se slažemo i kojima se ne slažemo, ali to će biti jasno 15. srpnja, što nije kasno, tako daleko, a godišnje izvješće o tržnom natjecanju je pitanje glavne uprave o tržnom natjecanju. A izvješće koje, na koje ste vi aludirali je izvješće o SMO-u, a o tome će, e, to će biti riješeno do kraja godine. Što se tiče paketa mjera za e, mljekare na sve druge sektore, o tome razmišljamo. Ako moramo uzeti u obzir i proračunske obveze, ali riješit ćemo i to pitanje uskoro. to govoreći, glede onoga što je gospodin Nikolson rekao o suradnji, to je isključno pitanje, dakle, kako se položaj poljoprivrednika može poboljšati spram eh, položaja drugih dionika u lancu opskrbe hranom. Dakle, moramo naći neku ravnotežu i na nacionalnoj razini i na europskoj. imamo jedan zanimljiv predmet eh, pred Europskim sudom pravde i to će sigurno imati utjecaj na odluku koju ćemo donijeti ove godine to nam može pomoći da se pozabavimo fenomenom nepoštene trgovinske prakse. Spomenuo sam također i fenomen transparentnosti. Gospodin Housing je rekao da poljoprivrednici moraju biti zaduženi za svoje zadruge i proizvođačke e, organizacije proizvođača, no uz razvoj javnih ograničenih poduzeća imamo PLC-a, dakle e, puno je sve veći broj osoba koje odlučuju. Znate, farmeri, odnosno poljoprivrednici su ti koji E, svake godine izglasavaju svoje predstavnike u tim organizacijama i moraju sami sagledati koji je najbolji način kako poljoprivrednici naj, mogu izvući najveću korist od svoje proizvodnje. Naravno, razlog zašto poljoprivrednici hoće raditi u okviru zadruga jeste što im je potrebno više ulaganja i tu, su, tu je problem dividendi koji se isplaćuje dakle ulagačima e, Kraj srpnja je rok e, za ovo što ste pitali, gospodine, ali ako kažete da je kratak taj rok, ja ću vidjeti kako diskrecijska prava imam. To će možda zahtijevati promjenu e, pravila, ukoliko to bude potrebno, e, morat ćemo na tome poraditi i napravit što se da. Evo da se nadovežem na ovo što je rekao Fil, zapravo pitam E, zapravo e, zadruge moraju pustiti poljoprivrednike da upravljaju tim zadrugama, a nadležna tijela su ta koja će nadgledati da ti poljoprivrednici zaista imaju pravo pojedinačno prodavati svoje mliječne proizvode. Morate dakle e, imati mogućnost prodavati i nekom drugom. To je važna odluka jer sada je odobrano poljoprivrednicima bez obzira na zalihe u zadruge da e, da budu na tržištu i da dobiju bolju cijenu za svoj proizvod na tržištu. Nekoliko riječi o kontroli spajanja. Ono što smo učinili u irskom slučaju je bila e, dubinska analiza tržišta i tu se radi o specifičnom nacionalnom tržištu i tu postoju ograničenja koja smo mi morali ispoštovati za ubijanje životinja. Nakon te dubinske e, analize e, vidjeli smo da postoje alternative e, novospojenim tvrtkama na irskom tržištu i to je ono što radimo svaki put. Mi ne možemo definirati tržišta, mi samo gledamo koje opcije postoje za sudionike na tržištu. Mogu li se poljoprivrednici obratiti nekom drugom? Ako ne, onda tržište nije otvoreno. Također, svako tržište je, ima nacionalne specifičnosti, bez obzira na to radi li se o europskom tržištu ili ne, jer postoje određena ograničenja za prodaju i e, odkupljivanje. A što se tiče e, globalnih multinacionalnih tvrtki, e, e, kup Um, spajanje um, Bajera i Monsanta, to još uh, nije odlučeno. Ako do toga dođe, onda ćemo vidjeti uh, može li se na taj način uh, ugroziti situacija potrošača, a tu su poljoprivrednici koji kupuju pesticide, za to mora postojati pravedno tržišno natjecanje i izbor proizvoda. Ono što smo mi za sad zaključili je da E, postoje važni elementi ako dođe do tog e, spajanja, ako se budu koristili aktivne e, tvari koje će biti posebne i koje će onemogućiti tržište. A ono što smo učinili u slučaju Dow Dupont je to da smo zajemčili da tržište pesticida bude e, dobro funkcionirajuće i da ne škodi drugim igračima. A ako želite imati e, održiv e, pravni lijek u slučaju falsificiranih aktivnih tvari, onda morate to moći dokazati. Zato je važno zadržati određenu razinu razvoja. Ako gledate ovaj slučaj Dow i Dupont, E, i jedna i druga tvrda su imale odjel za istraživanje i razvoj i znali smo da ako se te tvrtke spoje onda će postojati samo jedna e, jaka, e, jedan jak odjel zato je bilo važno da se izdvoji taj dio istraživanja i razvoja iz ovog spajanja i to za dobrobit tržišnog natjecanja na tržištu E, pesticida i novih tvari. E, takav će biti i naš pristup kada budemo razmatrali spajanje e, Bajera i Monsanta. Vjerojatno će se to naći na našem stolu do kraja ove godine. Mi znamo da ljudi pružaju otpor, boje se birokracije, E, pred njima e, je razdoblje neizvjesnosti. Mi želimo zato e, se zamisliti na njihovom mjestu i razmisliti o tome što možemo učiniti kako bismo ojačali njihovu poziciju pri pregovorima. Na primjer, što se tiče tvrtki koje proizvode maslinovo ulje u Španjolskoj. Znate da je to tržište dosta volatilno. Mi sada radimo na schemi koja će omogućiti određenu tampon zonu koja će omogućiti proizvođačima prihode i za vrijeme loših godina. I to se može ostvariti kroz naša pravila tržišnog natjecanja. Na taj način ćemo i stabilizirati tržište e, kao što to stoji u ugovorima i omogućit ćemo bolje uvjete života za e, te poljoprivrednike. Kao što je Fil e, rekao, također razmatramo i schemu za mlijeko i ono što smo primijetili u šest zemalja koje aktivno sudjeluju je činjenica da i kada je to dopušteno, e, sudionici E, se nisu ograničili samo na raspravu o cijenama, već isto tako i o učinkovitosti, kvaliteti kontrole, prevozu i tako dalje. To su sve elementi koji su bitni kako bismo dobili na težini kada prelazite u drugu fazu lanca. I još nešto, e, i to je još nešto što ćemo pojednostaviti i poboljšati u budućnosti. Fili i ja naravno moramo surađivati na ovim dosjejima, ali isto tako i druge e, glavne uprave. Ako ne budemo to učinili, onda će se stvari i dalje komplicirati i onda će se tu postaviti pitanje odgovornosti za nas dvoje i mi ćemo biti odgovorni za neučinkovitu e, provedbu tih budućih pravila. Hvala. Sada prelazimo na e, još jedan krug pitanja. E, imate minutu, minutu i pol na raspolaganju. Gospodin De Castro. Puno hvala gospodine predsjedavajući. Kao prvo želim povjerenicima zahvaliti na ovoj današnjoj prilici. Mislim da je ovo doista iznimna prilika koju ne smijemo propustiti. Već se godinama bavimo e, nepoštenim trgovačkim praksama, narušavanjem e, natjecanja i kada vidim vašu odlučnost, to mi se onda jako sviđa. Kao što sam rekao, ovo je jedna izuzetna prilika jer u pripremi smo novog pravnog akta koji treba biti potpun i koherentan. E, istovremeno je pred nama i uredba Omnibus, radna skupina koju je e, sazvao gospodin Hogan, E, se dakle bavi omnibusom i tu ima jako zanimljivih pitanja. Konačno moramo odgovoriti na pitanje organizacija proizvođača. Dakle, jesu li oni jedini dionici? Što kaže Europski sud? Mislim da bi bio veliki napredak ako uspijemo riješiti ovo pitanje, ali to možemo učiniti uz pomoć uredbe Omnibus. Mislim da možemo paralelno raditi. Dakle, u okviru te uredbe već je postignut određen napredak, ali istovremeno bi mogli istovremeno koristiti vrijeme kako bi se pozabavili ovim velikim problemom naših poljoprivrednika. Merci. Gospodin Danta. Hvala najljepša. Evo ja se također želim zahvaliti povjerenicima koji su došli raspravljati E, ovdje sa nama. U ovoj današnjoj raspravi trebamo razdvojiti tri teme. Najprije moć organiziranja proizvođača, organiziranje proizvodnje, organiziranje kvalitete proizvoda, a zatim i e, moć pregovaranja sa svim e, karikama lanca, svim akterima i tu moramo postići napredak. Također moramo raditi na pojednostavljivanju E, pravne sigurnosti svih akata koji su povezani uz članak 101. jer je ZPP e, iznimna mjera, to je rečeno u e, ugovorima E, iznimno u odnosu na članak 101. I zatim postoje i drugi akteri u lancu e, u kojima mogu postojati nepoštene trgovačke prakse. Dakle, mi moramo raditi na sva tri aspekta. Što se prvog aspekta tiče sa e, povjerenikom Hoganom, nadam se da ćemo moći napredovati na tome. Glede drugog aspekta potrebna eh, nam je eh, vaša pomoć, gospođo povjerenice eh, Vestager. Danska je dobar primjer, pokazuje da organizacija, organiziranje nije dovoljno ako se ne uzme u obzir i moć pregovaranja velikih klijenata. Rekli ste u vašem primjeru, ta velika zadruga nije mogla zajemčati dobre cijene za E, e, proizvođače. I na kraju, dakle, postoje ove trgovačke e, prakse. Vi ste zadužili jedan odbor koji je dosta radio na tome i jedan od mojih kolega je postao poznat u tom odboru jer se usprotivio zaključcima tog odbora. Ja sam također sa suradnicima radio na ovom području. Identificirali smo 50 slučajeva nepoštenih trgovačkih praksi koje ugrožavaju rad proizvođača. 57. godine kada je Europa stvorena, e, trgovačka, tržišno natjecanje je imalo za cilj e, zaštititi potrošača. Tada smo imali 4% nezaposlenosti i e, košara je predstavljala 20% e, troškova od prihoda obitelji. Danas to predstavlja samo 8 e, do 10%. Zato ovo tržno natjecanje mora e, napraviti ravnotežu između interesa potrošača i proizvođača. Jedino na taj način ćemo napredovati na ovom području. Naši građani to očekuju od nas, a isto tako i mi to trebamo za sebe postići. Hvala. Puno hvala gospodine predsjedniče. Vrlo sam zadovoljna što su povjerenici danas ovdje s nama. Vi ste naši saveznici, prije svega gospodin Hogan, a nadam se i gospođa Vestager, da je ona na našoj strani. Mislim da će naša suradnja biti vrlo uspješna. Gospodine Hogan, Nadam se da ćemo iznaći europsko rješenje u borbi protiv nepoštenih trgovačkih praksi. Molim vas, zadajte nam nekakve rokove, dajte nam nekakve rokove kada možemo to očekivati, ali to je odlučujuće u ovom lancu. Što prije, tim bolje. A gospođo Vestager, imam jedno sasvim konkretno pitanje. Vi ste spomenuli sektor maslinarstva to Naravno, vrlo važna tema, s obzirom da sam iz Španjolske, pa me zanima kakva je situacija po pitanju skladištenja, jer urodi su različiti iz godine u godinu, pa kakva je situacija po pitanju zajedničkog skladištenja? Tu ne postoji nikakva pravna sigurnost, niti e, od strane španjolskih tijela, ni drugih, ali možda bi onda vi nešto mogli reći o tome što bismo mogli učiniti. Da li bismo mogli se pozabaviti idejom zajedničkog skladištenja. Mislim da je to vrlo zanimljivo za poljoprivrednike. Gospodin Kaputo. Hvala. Kao prvo hvala povjerenicima. Dobro da ste danas ovdje s nama i drago mi je da ste uvidjeli koliko je važno da ovaj lanac o kojem govorimo dobro funkcionira. Ja ću vas e, pitati nešto o nepoštenim trgovačkim praksama. Dakle, jasno je da svi moramo zajednički djelovati i kolege su e, svi nešto rekli o tome. Dakle, postoji procjena učinka koju je provela Europska komisija i o tome se upućuje i uredbi Omnibus, ali tu je i pravni akt Europske unije. Neki od nas su već i dobili uvid u taj pravni akt. Mislim da ćemo ga uskoro usvojiti ovdje na našem odboru i u tom aktu se zahtjeva da se direktiva o nepoštenim trgovačkim praksama izmjeni, a tu bi onda trebalo uključiti i sektor poljoprivrede. Dakle, ovo je prilika da odlučno nastupimo. Dakle, Europska komisija sada može dobiti input od nas. Dakle, ovo je prilika koju ne smijemo propustiti. Zatim još nešto vezano uz ono što je rekla gospođa Vestager kada se radi o spajanjima. Vi ste rekli da je bilo dva spajanja gdje nije bilo nikakvih većih problema. Vjerojatno je tome tako što se tiče tržišnih udjela. Ipak ja ovdje želim izraziti jednu zabrinutost jer radi se o vrlo velikoj koncentraciji tržišnih udjela i to će imati utjecaja na cijene, na istraživanje, na inovacije, pa bi me zanimalo što komisija predviđa u okviru idućih mjera koje će poduzeti. Dakle, E, ne radi se samo o analizi, već kako će implikacije to imati na cijene. E, pitanje do, do pana komisarza Hogana. Jedno pitanje koje želim uputiti povjereniku Hoganu. Jučer na sastanku odbora sa nama su bili ministri iz Slovačke, Slovenije i Češke i e, razgovarali su sa nama o e, nepoštenim trgovačkim praksama. Zaključak do kojeg smo došli je bio taj da nam je potrebna europska uredba, jer nacionalni zakoni mogu samo nadopuniti e, ono što postoji na europskoj razini. Kada ste bili kandidat za mjesto povjerenika, vi ste rekli da će to biti jedan od vaših prioriteta. Rekli ste da ćete se vi boriti za europsku uredbu o suzbijanju nepoštenih trgovačkih praksi. Koliko vidimo, ne, neće biti takvog prijedloga ove godine, pa sam se dosta iznenadio. I pitam se kad bismo mogli očekivati takav prijedlog, jer ako takvog predloga nemamo ove godine, onda je malo vjerojatno da ovaj parlament e, usvoji taj predlog u ovom sazivu. Hvala gospodine predsjedavajući i hvala povjerenicima. Dakle, ovaj lanac opskrbe hranom će patiti zbog loše žetve i to će također dovesti do smanjene potrošnje na zapadu zbog pada britanske funte, zbog lošeg vremena. Sve to će dovesti do značajnog pada cijena prije svega do pada cijena u sektoru e, i to u Italiji, Španjolskoj, Francuskoj. I ako dođe do problema u ovom sektoru, to će onda imati naravno upliva utjecaja i na lokalno gospodarstvo. Stoga vas molim da to uzmete u obzir. Gospodine Hogan, želim vam zahvaliti na tome da ste u okviru zaključaka donesenih u lipnju izmijenili odredbe o cijenama, dakle došlo je do smanjenja od 15%, ali ja mislim da to nije dobro, zato što je Brexit već pokazao da ima velike implikacije, velikog utjecaja na poljoprivredu, dakle radi se o 65 milijuna ljudi koji su potrošači i kao što sam rekao, funta gubi na vrijednosti i to i kako ima utjecaj na sve. Voorzitter, dank u wel. Dank voor de komst van de... Puno hvala. Također želim zahvaliti povjerenicima i želim nešto reći o zadrugama. I vezano za ono što rekao gospodin Hogan, dakle, koliko je poljoprivrednika doista zastupljeno u zadrugama. Da li imate kakvu studiju na ovu temu? Mislim da bi to bilo vrlo korisno saznati, jer čini mi se da odnosi snaga ovdje nisu onakvi kakvima ih zamišljamo. Gospodina Vestager je govorila o stabilizaciji tržišta, a gospodin Hogan je za medije izjavio da tržište svinjskog mesa ovisi o kineskom tržištu, dakle radi se o vrlo velikoj ovisnosti i to predstavlja velik rizik. Pa me zanima što možemo protiv toga učiniti. Pa, Hvala. Gospodine predsjedavajući, dragi povjerenici, Lijepo da ste danas ovdje s nama. Želim podsjetiti na to da moramo poticati tržišno natjecanje, ali ne na štetu poljoprivrednika. Moramo dakle poticati poštene trgovačke prakse i to kroz e, europski zakon, jedan europski zakon. Trebaju nam unilateralne mjere Osim toga, mi sada moramo stvoriti jedan sustav kako bi i one male poljoprivrednike zaštitili koji ne raspolažu dovoljnim kapacitetom. Dakle, moramo im e, pružiti pravnu pomoć, moramo osnažiti organizacije proizvođača i prije svega moramo se boriti protiv nepredvidljivosti. Dakle, radi se o podjeli rizika i o podjeli prednosti. To znači da svi lanci, sve karike u ovom lancu trebaju biti regulirane kako ne bi samo proizvođači snosili teret gubitaka. Dakle, konkurentnost ovisni o produktivnosti, a to znači da ne smijemo samo oporezivati prihode iz poljoprivrede, već moramo stvoriti bolje uvjete za poljoprivrednike. Hvala predsjedniče, povjerenice, povjereniče. Mislim da je jako važno ponovno s nama raspravljati o ovom pitanju jer e, europski zastupnici su doista u prvom redu e, u susretu sa poljoprivrednicima. Evo imam jednu uspomenu, <laughs> dvije svinje koje su završile u mom vrtu. Postoje veliki rizici u ruralnom miljeu da nestanu poljoprivrednici zbog toga što mladi nisu zainteresirani za taj posao. Ja kada sam bio predsjednik regije imao sam 4 milijuna obroka koje sam trebao zajamčiti i imao sam e, e, raspitao, raspisivao bih e, natječaj, a dolazili bi E, kandidati iz dalekih krajeva za koje nisam siguran bio da li mogu e, zajamčiti e, da, koji su imali najbolju ponudu financijsku, a, opet imali smo na lokalnoj razini proizvođače koji bi su mogli ponuditi zdravu, dobru hranu, ali nisu bili mogućnosti zadovoljiti potrebu tržišta. Dakle, ja sam ih poticao da se udruže i u tom smislu bi bilo dobro da nam kažete da li možete vi podržati takvu inicijativu. Hvala, pa, gospođo Hvala, gospodine predsjedavajući. Ja se također želim eh, zahvaliti na dolasku, no odmah ću prijeći na pitanje odnosno komentar. Vi znate da već tri godine na južnoj, eh, u Južnoj Italiji imamo eh, fitosanitarnu lošu fitosanitarnu situaciju kada se radi o ksileli fastidiosi i to naravno ima veliko utjecaja i kolega Androkakis je to već spomenuo. Dakle, to utječe na trgovinu i to u Italiji, ali i unutar Europske unije i van Europske unije. dakle, primjerice, Maroko je zaustavio uvoz svih biljaka iz Italije koje bi mogli sadržavati xylelu fastidiosu. Dakle, to se odnosi na e, cijelo područje Italije. Iako u Italiji postoje područja koja nisu zahvaćena ovom bakterijom. Također postoji e, provedbena odluka u području fitosanitarnih mjera, postoje različite studije Dakle, to je sektor sa vrlo e, velikim trgovinskim volumenom. Radi se o 15 e, milijuna eura samo u 2014. godini. I mislim da ćemo ako sada a priori jednu čitavu državu članicu isključiti unutar što ima tako veliki izvoz, mislim da je to kršenje tržišne politike, odnosno politike tržišnog natjecanja Europske unije. Pa me zanima, smatra li Europska komisija da je potrebno ne samo pridržavati se vlastitih pravila kako bi zaštitili trgovinski sektor, nego da treba i bilateralno e, poduzeti mjere protiv trećih zemalja? Hvala. Gospodin izvolite. Hvala predsjedniče i ispričavam se povjerenicima što nisam bila ovdje tijekom vašeg izlaganja ja pokušavam sad sagledati obimne bilješke mog asistenta. Ja želim se pozabaviti dvijema temama. Kao prvo, kao što znate, povjerenič Hogan, parlament želi da se djeluje po ovom pitanju i mislim da ste vi bili od velike podrške i potpuno ste to razumjeli. Na temelju onoga što čujem, što pročitam iz bilješki, to je da ćemo imati ocjenu učinka a da budem doista krajnje iskrena, da s time zataškava stvari i baca sve ispod tepiha ili je to e, stvarno odgovor koji se može pružiti parlamentu glede E, lanca opskrbe hranom. Ja ovo pitam ovako e, brutalno i iskreno jer vas želimo podržati, a istovremeno mi želimo potaknuti poljoprivrednike da budu da, da imaju održivi način rada, da e, zaštite klimu, okoliš i stalno nam se govori da je proračun za poljoprivredu izložen napadima. Tako da ćemo biti primorani i uvjeriti poljoprivrednike da više rade uz manja sredstva a oni su stalno pod pritiskom e, e, dobavljača zbog koncentracije, a gospodinice Vestager, vi ste dobro upoznati s tim, a s druge strane su e, maloprodajni lanci. Dakle, postoji li volja ne samo kod povjerenika Hogana, već općenito u komisiji da se doista iskreno riješi ovaj problem, jer iskreno govoreći bojim se da te volje nema na kolegiju povjerenika, a trebala bi biti jer je parlament e, iznio svoje mišljenje o tome svemu. A moja sljedeća moj sljedeći komentar upućen, upućen je povjerenici Vestager, za koji se zna da je jako jaka povjerenica glede brojnih tema. Ja sam s vama, e, s vama razgovarala o temi spajanja poduzeća, ali ovdje se radi o sve većoj koncentraciji ovlasti e, u ruke sve manjeg broja. Dakle, da li vi mislite da je ovaj način funkcioniranja, ako se govori o u lancu opskrbe hranom, moguć e, ovako ukrupnjavajući poduzeća? Zastupnik Buda. Hvala. Gospodine predsjedavajući, gospođa povjerenici i povjereniku, hvala što ste danas ovdje s nama. Imam dva pitanja. Dvostruki standardi koji postoje unutar nacionalnih zakonodavstava. Kako procjenjujete tu situaciju? Ja sada govorim o Rumunjskoj. Imamo jedan zakon iz 2015 unutar kojeg eh, maloprodajni lanci koji imaju prihoda od 2 milijuna eura su obvezni uvoziti e, proizvode kroz tzv. kratke lance. To je dakle primijenjeno u Rumunjskoj, ali Europska komisija je uvela postupak zbog kršenja prava protiv Rumunjske. Mislim da to nije pravedno. Isto tako postoje mjere gdje uzgajivači rajčice dobivaju potpore. ali oni više ne znaju kome će prodavati tu svoju robu. To je problem. Dakle, mi ovdje na odboru govorimo o tome da bi poljoprivrednici trebali što više proizvoditi, ali ako ne zatvorimo krug i ako ne pružimo mogućnost da i prodaju svoju robu, onda bacamo novac. Dakle, mi želimo da naši poljoprivrednici više proizvode, ali isto tako onda treba imati na raspolaganju sve instrumente kako bi mogli prodati svoju robu. Hvala predsjedniče, želim pozdraviti povjerenike. Želim se nadovezati na pitanje spanja poduzeća osobito prošle godine u preradi govedine. Kao što znate, ogroman broj nas je bio jako razvrčan vašom odlukom da odobrite spajanje spajanje nekih firmi. Zanima me vaš komentar o dubinskoj e, analizi, jer meni je najveće, najveće iznenađenje bilo što je ta istraga provedena pet tjedana nakon e, odobrenja od strane komisije po mišljenju komisija ne može ništa napraviti u tjedana, treba 15 tjedana da e, dobijemo jednu rečenicu odgovora e, od komisije. No, bez obzira na te rokove, ono što mi još više zabrinulo tada jest, i što su mnogi rekli, jest potencijal e, domin učinka koji to može imati i prošlog petka smo vidjeli ovoga, dakle, Don Mic je zatražio, odnosno obavijestio e, komisiju o svojoj poziciji Don Bira. To znači da ćemo imati dva glavna giganta u mesno prađivačkom sektoru koji će kontrolirati irsko tržište. a objašnjeno je da je to potrebno sprovesti kako bi to poduzeće bilo konkurentno na tržišnom natjecanju i evo ga, što sam htio reći sa domino efektom, e, kada to stavimo u svi, u svjetlu novih e, spajanja poduzeća, imamo u biti isti scenario gdje dva prerađivača u mesnoj industriji za koje je dokazano da su u prošlosti e, iskorištavali svoje, svoju težinu e, u tržišnom pregovaranju, ljudi koji su platili cijenu toga jesu uzgajivači. Dakle, ako želimo imati holistički pristup, e, odnosno bilo bi dobro imati holistički pristup, jer oba ova prerađivača imaju promet od tri odnosno dobiju tri četvrte milijarde eura pomoći godišnje. Dakle, komisija subvencionira ove kompanije kako bi preuzele kontrolu nad jednim nad cijelim a zbog čega e, mali proizvođači ostaju bez posla. Dakle, bilo bi lijepo kada bismo imali holistički pregled ovog svega. Hvala, zastupnik Dorfman. Hvala, gospodine predsjedniče. Gospodine predsjedniče, e, gospođo povjerenice, meni E, mene je iznenadila izjava da ste učinili veliku uslugu poljoprivrednicima na način da mogu prodavati svoje proizvode i van zadruga. Dakle, ako su vremena dobra, ako je cijena mlijeka visoka i on može i na drugim e, tržištima prodavati mlijeko, ja nisam siguran da je to baš usluga. Vi ste rekli da vi ne možete ništa učiniti po tom pitanju, no kada pogledamo koncentraciju prodavačkih kuća, prodavačkih lanaca, to prije svega ovisi o nacionalnim tijelima, ne o vama. No moramo pogledati kakva je koncentracija u ovom sektoru. Ja ću vam navesti jedan primjer. Ja dolazim iz regije gdje se puno proizvode i ja poznajem ljude koji proizvode jabuke i kad ih pitam e, za koliko ste prodali te jabuke u Brisel, on će reći e, 30 centi, a ovdje ćete ih kupiti za skoro 3 eura. Dakle, u dućanima je cijena uvećana za tri puta i mislim da je konačno stigao trenutak da pogledamo te linije, te lance i da vidimo tko će koliko dobiti, koliko će dobiti prerađivač, koliko će dobiti onaj koji otkupljuje proizvod i tako dalje. Tako da se želim pridružiti pitanju koje je postavila gospođa McGuinness. Dakle, čujemo da E, ćemo još godinu dana čekati na procjenu učinka. Govorili ste o prvom polugodištu 2018. pa me zanima da li uopće Europska komisija ima konkretnu volju da nešto učini, jer čini se da više neće Europski parlament o tome odlučivati. I sada se to odgađa. I možda onda kada ćemo imati novu komisiju, možda ćemo opet ispočetka čekati na takvu procjenu. Ačiū gerbiamas pirmininkė, noriu padėkoti komisarams už darbą ir supratimą, kad... E, Predsjedniče, hvala vam na riječi, želim zahvaliti oboma povjerenicima na radu i na tome što razumijevaju, razumiju da je poljoprivredni sektor jako važan i da njegova budućnost ovisi o odlukama koje ćemo svi donijeti. Moje pitanje je sljedeće. Prihod se sastoji od cijene koje dobijete za proizvod koji prodajete i isplate koje e, poljoprivrednici dobiju iz europskih fondova. Znate da postoji dvostruka razlika između tih isplata u državama članicama i kako svjesni ste koliko to utječe na tržišno natjecanje. Dakle, što mi možete reći o tome? Još jedna stvar, kada sastanem s poljoprivrednicima, oni mi kažu da kad bi to, kad, to Europa želi, može regulirati. Dakle, bankovni sektor, E, troškovi roaminga i tako dalje. Dakle, poljoprivrednici se pitaju kada će, odnosno da li će Europska unija htjeti riješiti problem e, nepoštene trgovačke prakse. Jer nemamo više puno vremena na raspolaganju. Naravno, ne možemo stvarati ni novi sustav, no počnimo s konkretnim odlukama, počnimo s mlijekom, s mljekarstvom. Ako tu ne možemo ništa odlučiti, onda prepustimo državama članicama da one odlučuju pa ćemo ići dalje. Hvala. hvala predsjedniče, dragi povjerenici. Vodili smo brojne razgovore gdje vidimo značaje među e, sektorskim organizacijama, organizacijama proizvođača, zadrugama i tako dalje. No, e, zakon e, o tržnom natjecanju nije savršeno jasan kako povezati organizacije. Također e, sugerira se da treba razjasniti ta pravila. Dakle, što će poduzeti komisija, u kojem razdoblju, kojim vremenskim rokovima, dakle koji su rokovi za to sve i kao drugo, vidimo u nekoliko država članica da imaju zadruge proizvođača i drugih dionika koji proizvode održivije, proizvode imaju bolju ponudu. Međutim, ponekad je nejasno da li je to moguće raditi prema pravilima za tržišnom natjecanju ili ne. Neke stvari jest moguće, druge nije. Dakle, da li ćete razjasniti i to, odnosno da li ćete dati prostora za pilot e, projekt ili neke druge stvari gdje će ljudi testirati da li je nešto moguće u tržišnom natjecanju ili ne. I konačno trebamo vidjeti da li su neke odluke od koristi za potrošače, no kada govorimo o održivosti i dobrobiti životinja, da li ne bismo trebali sagledati i ove ne potrošače u tom svemu. Hvala gospodin Jar. Hvala povjerenicima i moram reći da smo 1992. postigli E, big deal unutar ZPP-a i sada se moramo pobrinuti za to da poljoprivrednici ponovno imaju i poduzetničke slobode. Dakle, moramo stvoriti jednake uvjete. Zatim, što se tiče obnovljivih izvora energije, sloboda znači imati na raspolaganju različite alternative – Dakle, mislim da bismo trebali razmisliti alternativama za poljoprivredu. Želite li podupriti ovaj sektor, dakle obnovljivih izvora energije? Postoje neki problemi u Njemačkoj kada govorimo o prodaji svježeg mlijeka i od 2000. godine imamo velike razlike u cijenama putra i mlijeka, pa me zanima da li možete tu nešto reći o tome. Grazie Presidente, grazie per questo... Hvala. Hvala na ovoj raspravi o temama koje su vrlo važne za naš odbor. Dakle, e, zabrana udruživanja je e, pokazala da nije dostatna i da treba još nešto poduzeti kako bi osnažili seljačke, odnosno proizvođačke udruge. Zanima me da li komisija također smatra da je vrlo žurno usvojiti propise koje će kon konkretno doprinijeti u borbi protiv nepoštenih trgovačkih praksi. Dakle, prije svega kada govorimo o pisanim ugovorima, rokovi plaćanja i mogućnost da organizacije proizvođača također mogu e, podići tužbu. Znamo da samo jedan propis nije dovoljan. Dakle, treba nam integrirani pristup, jer su za sada poljoprivrednici u puno lošijoj poziciji u usporedbi sa velikim poduzećima. I tu situaciju moramo riješiti ako želimo globalno osnažiti poljoprivrednike. No kako ćemo to učiniti i kako ćemo stabilizirati prihode poljoprivrednika jer e, trenutačno je to vrlo vruće pitanje u cijeloj Europi. Hejli, przewodniczący grupy roboczej do i suha żywnościowego w Kopako Čeka. Imam predsjednika Kopako Žeka. Izvolite, gospodine. Hvala predsjedniče, povrednici, dame i gospode. Ja sam predsjednik Irske udruge poljoprivrednika i u tom svojstvu predsjednicam e, prehrambenim lancom Kopako Žeka i njegovom radnom skupinom. Kao što znate, poljoprivreda e, u, jako u potpunosti je priznato da postoji velika teža u moći, u lancu opskrbe hranom i situacija je takva da poljoprivrednici ponekad moraju pristati na nerazumne uvjete i cijene koje ne pokrivaju čak njihove rashode, a kamoli da poluče ekonomsku dobit usprkos e, raznolikom, sigurnom i zdravom, visokokvalitetnom e, e, hranom koju proizvode. Dakle, kako možemo predstavljati ekološki i socijalni stup zašto okoliša ako mi nismo održivi sami. U jedinstvenoj uredbi CMO trenutne odredbe nisu poboljšale položaj poljoprivrednika u lancu opskrbe hranom. Kopako Žeka pozdravlja izvješće eh, radne skupine poljoprivrednog tržišta da se bavimo dakle tržnim natjecanjem. Htio bih znati eh, što eh, je napravljeno diljem ovog lanca opskrbe hranom slušajući stavove dionika u lancu opskrbe hranom odnosi u poljoprivrednom sektoru i u tržišnom natjecanju moraju biti jasni. U člancima temeljnog ugovora mi podržavamo dakle, činjenicu da zakonodavstvo Europske unije o e, tržišnom natjecanju ne priznaju proizvođač poljoprivrednika, ali ako ih priznaju, onda će oni moći zajednički proizvoditi i prodavati svoje proizvode. Pozdravljamo prijedlog komisije koja ima za cilj da, kao što je povjerenica Vestager rekla, da pravila o tržišnom natjecanju budu jasna u ovoj uredbi o poljoprivrednici države članice ne koriste postojeće mogućnosti iz zadnje e, reforme ZPP-a zbog određenih nejasnoća. Povjereniče, vi ste rekli da je poljoprivredni sektor jedinstven po svom začaju i tu su i postoje dva temeljna preduvjeta za jačanje uloge poljoprivrednika i potrebno je jačati njihovu pregovaračku moć. suočeni sa negativnom tržnom situacijom, poljoprivrednici moraju imati jasne alate koji će im omogućiti da međusobno surađuju u poljoprivrednim zadrugama i proizvođačkim eh, organizacijama. Kao što to piše u izvješću radne skupine poljoprivrednog tržišta, moramo imati jasne ciljeve eh, u ZPP-u ovo je jako važno jer upravo sada započinju rasprave o reformi ZPP-a nakon 2024. Za Kopka Žeku jasno je da moramo imati funkcionalan, dobar e, lanac opskrbe hranom, što je važno za sve dionike, proizvođače, preprodavače i potrošače. Prije svega najljepša hvala. Hvala najljepša. je na mene red. I i mówimy Tržišno natjecanje i e, lanac opskrbe hranom su teme kojima se bavimo već e, puno godina. Ali naročito moramo imati na umu specifičnu prirodu e, proizvodnje poljoprivrednih proizvoda sa velikim razlikama. A akteri u lancu opskrbe hranom, naročito trgovački lanci i obrađivačka industrija, prerađivačka industrija, e, to koriste. Koriste također i fragmentiranje proizvođača. Poljoprivredno tržište je tržište na kojem se igraju raznorazne igre. Znamo da postoje dogovori o cijenama, zavjere, naročito što se tiče pitanja e, mlijeka u prahu. Dakle, tu postoji špekuliranje i potrebno je poduzimanje jasnih akcija. Mi ne možemo dozvoliti bilo kakvo špekuliranje na poljoprivrednom tržištu. Ja sam razgovarao s nekim mladim poljoprivrednicima, neki od njih su čak i ovdje u ovoj prostoriji i oni su mi rekli da prema istraživanjima prihod poljoprivrednika se smanjio za 60%. Koji je rezultat? Pa rezultat je taj da sada imamo tako malo mladih poljoprivrednika u Europskoj uniji. A što se tiče zadruga, u mnogim državama zadruge nemaju ista prava kao i druga drugi poslovni subjekti na tržištu. Sasvim je sigurno da zato moramo imati bolji dijalog u lancu opskrbe hranom i mislim da smo već poduzeli određene korake za pregovore između dobavljača, prerađivača, e, trgovaca i poljoprivrednika. Jedino na taj način će svi ljudi postati svjesni e, razine ovog problema. E, ovdje sada razgovaramo s povjerenicima koji i sa predstavnicima glavnih uprava, ali vrlo dobro znamo da neke glavne uprave blokiraju naše djelovanje. A oni su ti koji su zaduženi za e, zakonsko uređenje određenih područja. Neki znanstvenici kažu da u današnjem svijetu velike korporacije postaju sve bitnije, a e, same države postaju e, manje važne i to se odražava na poljoprivredu također. Dakle, svi sada očekujemo konkretne predloge i dakle ne možemo čekati do kraja 2018. godine jer ćemo tada već e, raditi na e, novim izborima, ćemo novi saziv parlamenta i ništa se više neće moći učiniti. Sada predajem riječ e, povjereniku. Hvala najljepše gospodine predsjedavajući. Evo, na samom početku ću reći nekoliko riječi o vremenskim rokovima. Iznenađa sam da gospodin Kuzmik nije dobro shvatio ono što sam ja htio reći u uvodnom izlaganju kada sam sasvim jasno rekao da proces počinje danas. Gospođa Magines, na primjer, nije bila tu, ali gospodin Kuzmik je bio tu kada sam rekao da počinje postupak procjene utjecaja i da onda trebamo eh, započeti javne konzultacije. Rado bih da se možemo toga eh, da možemo to preskočiti, ali ne možemo i za to je potrebno 12 tjedava i to je učinjeno u okviru boljeg zakonodavstva. Svi ste upoznati s tim e, postupkom. Zato su vremenski rokovi ovakvi kakvi jesu. I to znači da moramo uzeti u obzir e, procjenu, analizu procjene utjecaja, dakle 12 jedana, 12 jedana za javne konzultacije i tek onda možemo dati prijedlog, što znači da to ne može nikako biti prije e, proljeća sljedeće godine. Zato sam rekao da ćemo to imati tek 2018. godine. Evo, mislim da je sada svima jasno. E, to se nalazi u radnom programu komisije, a znate da e, ste i vi glasali u radnom programu komisije tek u 7. mjesecu 2016. godine, tako da nismo mogli brže to e, izraditi. I sve to u okviru ovog boljeg zakonodavstva. Gospodin De Castro je rekao nešto što je važno. Bilo bi dobro da imamo jasne odredbe u ovom predmetu koji se nalazi pred e, Europskim sudom. Možda ćemo dobiti e, presudu prije nego što zaključimo ovaj postupak. Mi očekujemo da ćemo dobiti presudu u nekoliko narednih mjeseci, što će nam pomoći u radu na Omnibus uredbi i u kontekstu ovog zakonodavnog prijedloga kojeg trebamo dati u okviru inicijative za e, bolje funkcioniranje lanca opskrbe hranom. Gospodine Danten, slažem se da postoje tri različita elementa organiziranje e, tržišta e, nepoštene trgovačke prakse i tako dalje. Ja sada neću se vraćati na ono što smo govorili, o čemu smo govorili u prethodnoj reformi. U ovom omnibus uredbi smo također uzeli u obzir određene aspekte. Postoje i tehnička pitanja koja su bitna za jasnoću, a to je nešto što je bitno za, e, trgovač, za tržišno natjecanje. Zato mi zajedno radimo na ovom području sa povjerenicom Vestager kako bi pravila bila što jasnija. Mi e, iz iskustva e, Španjolske i drugih država članica također učimo o suzbijanju E, nepoštenih trgovačkih praksi, e, da nije bilo nikakvih problema u državama članicama, niti mi ne bismo poduzimali neke akcije. Dakle, e, mi ne možemo govoriti o usklađivanju pravila, mi moramo imati europska pravila kako bismo mogli imati pošteno tržišno natjecanje. Ja naravno ovim ne prejudiciram ishod bilo kakvih pregovora. A ono što je rekao gospodin Kaputo, o zaštiti potrošača. E, povjerenica Bjankovska e, bi trebala biti uključena naravno u to. E, kada budemo davali predlog, svi ćete se složiti sa mnom da bi trebali u naš predlog unijeti odredbe koje su vezane uz nepoštene trgovačke prakse E, moramo dati zakonodavni odgovor e, na ove brzo šireće nepoštene trgovačke prakse. Što se tiče priznavanja gospodina Valkesela i e, povlačenja cijena voća i povrća, 15% nije tako loše, nikad neće biti dovoljno, naravno, E, vi u Španjolskoj e, ćete sigurno znati dobro iskoristiti sav novac koji ćete dobiti zahvaljujući ovom prijedlogu i iako e, ruski embargo je naštutio nekima, za Španjolsku je to pružilo mogućnost uvođenja raznolikosti na tržištu i to ste vi učinili vrlo uspješno. To možemo vidjeti po brojkama izvoza gdje se gdje imate dosta dividendi e, koje ste e, dobili zahvaljujući zajedničkoj organizaciji tržišta. Nemam nikakve brojke vezano uz ovo što ste vi pitali, ali sigurno je da nismo daleko od cilja. Možda bi naša služba vam mogla dati brojke, ali 2015. i 16. kada su cijene e, poljoprivrednika bile manje profitabilnost zadruga e, se povećala. Dakle, ovdje si možemo zapitati tko treba snositi odgovornost e, i zašto su poljoprivrednici bili pod tolikim pritiskom, zašto su se njihovi prihodi smanjili. Evo, vi razmislite o tome. Ja se slažem s vama razlog zbog kojeg sam rekao da trebamo biti oprezni kada se radi o koncentriranju bilo kakvih proizvoda je e, onaj slučaj svinjskog mesa u Kini. Mi e, znamo da kada postoji velika količina proizvoda koja odlazi na jedno tržište moramo biti oprezni i države članice znaju da onda moraju diversificirati svoje tržište. Možemo se izložiti istom riziku e, kao i sa Rusijom da zapravo e, sve nade uložimo u samo jedno, jedan sektor e, proizvoda, a to nikad nije dobro. Također jedan zastupnik je pitao Zašto ne promičemo lokalnu proizvodnju kada ljudi proizvode dobro kvalitetne proizvode e, na lokalnoj razini i to bi trebali uzeti u obzir kada se radi o javnoj nabavi. Mi ne možemo e, pravila tržišnog natjecanja prilagođavati lokalnom tržištu, to nije moguće. Ali kada se radi o lokalnim dobavljačima, E, tu se može napraviti veza između e, potražnje na lokalnoj tržištu i proizvodnje. Tu postoje lokalni sporazumi i mi se ne bi trebali miješati u to. To se sve može riješiti na lokalnoj razini. Ne moramo imati uredbu niti bilo kakav zakonodavni akt za to. E, talijanski zastupnik je govorio o o ne, nedovoljno dobrom upravljanju krizom u e, Italiji naročito e, i tu mogu samo reći da kontrolu vrše države članice, a ne država, ne komisija. Dakle, ako imate bilo kakav dokument koji želite predočiti povjereniku. Ja ću mu rado to prenijeti, ali ja nažalost ne mogu odgovoriti za vaše pitanje. Nisam nadležan za to područje. Gospodin Buda je govorio o relevantnim brojkama za Rumunjsku 50% poljoprivrednika koji su ugroženi zbog ovog kratkog lanca opskrbe hranom i to je situacija koja je drugačija u većini država u odnosu na većinu država članica. E, činjenica da vi imate tu koncentraciju kratkog lanca opskrbe hranom, ali utjecaj na gospodarstvo je e, relevantan. E, mi moramo raditi i na biogospodarstvu, to je povezano uz otpade od hrane i bolje korištenje naših resursa E, bolju učinkovitost i dobivanje veće vrijednosti od onog što poljoprivrednici proizvode, otvaranje novih radnih mjesta u ruralnim područjima. Dakle, tu postoji veliki potencijal bioplastika e, koja nam može pomoći za smanjenje e, uvoza u Europsku uniju alternativnih proizvoda. Zato mislim da to trebamo zaista staviti u centar e, našeg djelovanja i nadam se da ćemo to i učiniti u našem prijedlogu kojeg ćemo dobiti, e, kojeg ćemo dati uskoro. E, što se tiče reforme, mi smo već predložili jednu reformu, predložit ćemo i novu, vidjet ćemo hoćete li se vi složiti s nama. Što se tiče gospodina Darfora, E, slažem se da koncentracija na tržištu je štetna, a mi ne možemo ovdje nametati minimalne cijene. Ono što ste vi rekli je e, ispravno, ali ne znam možemo li to riješiti kroz ovaj mehanizam kojeg mi predlažemo. Kada zabranimo nepoštene trgovačke prakse, e, postičemo veću transparentnost. Znajte da postoji volja i želja s naše strane da učinimo nešto po ovom pitanju. Gospodine Rope, vi ste govorili o agendi ZPP-a, i konvergentnosti. Ja znam da je to važno pitanje za vašu zemlju. Siguran sam da imate mnogo toga za reći o konvergenciji plaćanja u istočnoj i zapadnoj Europi, i sjevernoj Europi, ali to je jedna posebna rasprava koja e, će sigurno biti teška, ali sigurno zanimljiva. Gospodine Jar, mi e, jesmo za razvoj obnovljivih izvora energije i usko surađujemo sa povjerenikom Kanjetom Želimo imati više aktivnosti za poljoprivrednike kojima će koristiti obnovljive izvore energije. Kada govorimo o tome, tu postoje e, raznorazne aktivnosti koje bi poljoprivrednici e, mogli obaviti, a istovremeno bi otvorili nova radna mjesta. Nisam, neću komentirati sada izravnu prodaju, ali to je sigurno zanimljivo pitanje. Također imamo scheme za potpore e, organizacijama proizvođača. Možda bismo trebali učiniti još više kada imamo e, loše organizirane poljoprivrednike, ali na državama članicama je da to učine. Mi možemo na raspolaganje dati financijska sredstva za to. Gospodine predsjedavajući, ja se nadam da sam ovim odgovorio na većinu pitanja, e, a sada predajem riječ povjerenici Vestinger. Ja ću. hvala. Moram reći da i slabo toga znam o e, voću da bih vam dala neke odgovore na naša pitanja. No, započnemo na gornjoj razini. Dakle, što se mene tiče, važno je omogućiti reformu ZPP-a koju već imamo. Dakle, izašli smo iz sustava centralizirane kontrole cijena kako bismo uveli tržišni mehanizam. E, a ovo sada što hoćemo jest da želimo zajamčiti da imamo jedna pravila za sve gdje će i poljoprivrednici osjećati lagodno i osjećati da imaju tržišnu moć. To je naš cilj u biti. Znam da ovo može zvučati dugoročno, ali korist ocjene učinka je ta da ćete znati što se radi, znate što, što funkcionira i znate da li nešto može biti provedeno i to je jako važno u ovom postupku boljeg uređivanja. Dakle, jednom kada usvojite odluku, zakonodavci, vi značite da to funkcionira i stoga ćete moći učinkovito raditi čak i ako ste puno vremena utrošili u postupku donošenja odluka. Mislim da je to sve jako dobro kada se želi sagledati dakle situaciju možete imati unutar jedne radne skupine task force različite odluke, ali to ne sprečava donošenje odluka. Što se tiče spanja poduzeća, pa mi smo imali jako stroge rokove. Ti rokovi su tu jako dugo i moramo ih ispoštovati. A logika je ta da moramo omogućiti poslovnom sektoru da napreduje, da se razvija, ukoliko ne narušava tržno natjecanje, ukoliko je tome slučajno, da moramo djelovati. Znam da to ponekad zvuči kao da čistimo i čistimo stvari, a ako želite aha, da ne smijemo zamijeniti clearing e, i nedjelovanje. Znate, i mi tako i sagledavamo pitanje cijena. Ono što je gospodin Kaputo rekao, to je jako važna stvar. Naime, tu se ne radi samo o o poduzeća, ovo je jako važna, ovdje su jako važna pitanja, da li, da li će proizvodi biti dalje dostupni ili ćemo imati porast cijena. A u jedan od glavnih kriterija što se dešava, dakle, ako se spajaju poduzeća, da li će cijene ići gore, dakle, da li da li poljoprivrednici imaju izbora. Ako nemaju izbora u nabavci proizvoda, onda moramo ponovno uspostaviti tržišno natjecanje koje nametnuto u slučaju spajanja poduzeća. Dakle, time se bavimo. A kada e, evo, imamo posla s tržištem poput Irskog i klaonicama, kada se odobri spajanje poduzeća, onda se mijenja tržište. i u sljedećem slučaju ne znači nužno da će to tu nastupiti domino efekt. Sljedeći dionik tržišta koji želi isto tako tražiti spajanje će e, morati poštovati novonastala pravila, novonastalu situaciju. Naš pravila imaju za cilj da se spriječi pa monopola tržišnog monopola. Kada analiziram situaciju poput e, stanja u Rumunjskoj, tamo vidimo da su poljoprivrednici oni koji se u Europi najmanje udružuju u druge proizvođača, što ih stavlja u nepovoljan položaj. To je nešto što možete razvijati, ukoliko to moguće. Kada se radi o zakonodavcima koji žele e, nametnuti određene uvjete lancima, maloprodajnim lancima, to je nešto što se svugdje ljudi pitaju. Mi si postavljamo brojna pitanja, ne samo u Rumunjskoj, Francuskoj, već i brojnim drugim zemljama. E, jedinstveno tržište je dragulj naše unije i mislim da ga moramo svi paziti. Ono što mi radimo kako bismo omogućili e, organizacijama proizvođača da funkcioniraju, to nije nešto što se radi što je u, o čemu plan, što planiramo za budućnost, već, sada radimo na tome. Evo, gospodin Adresija pita što je s pravnom sigurnošću. Pa, mi radimo na donošenju odluke koja će stvoriti pravnu sigurnost kada, se govori, kada je riječ o masnovom ulju. To je rad koji je u tijeku i mislim da ćemo uskoro imati šta za predstaviti. I upravo se o tome radi. Dakle, kad imamo konkretnu odluku o određenim mjerama, e, situacijama, onda stvaramo pravnu sigurnost i to je obrazac za druge koji mogu E, reći da i oni mogu postupati na isti način. I to je jako važno da ne radimo samo kao savjetodavno tijelo na teorijama, na obrazcima, već je važno da donosimo prave odluke o tome što i kako se može raditi, da stvorimo pravnu sigurnost i omogućimo ljudima da zajedno rade. Mi nastavimo također naravno i biti ambiciozni jer vidimo da u malo prodaji koju puno više istražujemo nego što mislite, znate, imali smo, imamo nebrojno više istraga maloprodajnih lanaca nego samih proizvođača. Naš cilj je naravno kada primijetimo promjene, a ima puno promjena i u maloprodaji i na, u, u veleprodaji, poljoprivrednici ne trebaju samo određivati cijene već upravo kako bismo im pomogli, mi smo počeli raditi na schemi koja će im omogućiti upravo to da izvu... da oni budu ti koji će biti korisnici i dobitnici e, u proizvodnom, u lancu opskrbe hranom kada ljudi doživljavaju da ih se isključuju iz tržišta, onda se naravno postavljamo pitanje zašto stvari ne funkcioniraju kako valja. U Nizozemskoj smo imali primjer sa piletinom gdje smo imali jednu schemu koja je valjno funkcionirala i koja je omogućila, koja je omogućila i e, podizanje cijena i dobrobit životinja, ali ovo podzanje cijena je bilo moguće jer su, jer su potrošači cijenili Eh, uzmanju u obzir dobrobiti životinja. Dakle, mi nemamo ništa protiv toga ako je to prihvatljivo tržišno. Jedna stvar je o je gospodin eh, Dorfan spominjao o korporativama, to nije bilo rađeno u situaciji visokih cijena, već tu je situacija bila takva da su cijene bile eh, neopisivo niske i ovdje tu imamo biti poljoprivrednike koji su dobile užasno niske cijene za svoje proizvode i htjeli su jednostavno moći preživjeti od toga. Dakle, u takvoj situaciji tu radilo. Mislim u svakom slučaju da moramo u svak, svaki put dati proizvođačima njihovu pregovaračku moć. I za to su važni temeljni ugovori, jer tu se mora zajamčiti ravnoteža. Ovdje se ne radi o pregovaračkim mogućnostima kao u bilo kojem sektoru. Jer ovdje se jamči puno stvari, a sve to mora biti uravnoteženo. I naravno na tome sam e, ja osoba koja je najposvećenija tome koja postoji, jer e, to je nešto što se izravno tiče tržišnog natjecanja, to je nešto što je moja, e, što je moja odgovornost. Najljepša hvala. Hvala najljepša povjernicima. Mislim da je ovo bila jako dobra razmjena mišljenja. Mm, ovo je bila dobra dubinska rasprava, upravo to nam i treba. možemo se nadati da će konačni rezultat biti pozitivni te da ćemo imati neke zakonodavne predloge za prehrambeno tržište. zaključili smo raspravu. Gospodine Flanagan, imate pola minute, ne znam o čemu se radi. Povjerenice Vestager, jedna od najčešćih žalbi koje čujemo od svojih sugrađana na ovom mjestu jest da li kad dobijete odgovor, a možemo reći da vi niste ni htjeli odgovoriti na pitanje kada sam rekao da jedna osoba može dobiti 1000 eura, dobiti a susjed niti jedan. Dakle, kak, moje pitanje je bilo kako to može biti pravedno, kako vi to doživljavate da se slaže sa tržnim natjecanjem, jer to predstavlja velike probleme. Znate, imamo probleme eh, eh, ne samo između proizvođača i poljoprivrednika, eh, E, i poljoprivrednika. Ovdje je problem između samih e, poljoprivrednika. Htio bih čuti vaše mišljenje o tome. Doista mi je žao. Ja sam samo zaboravio vaš e, pitanje, a odgovor nažalost je ne znam. Jer uopće ne znam kako pojedinosti o raspodjeli tih sredstava, tako da bih trebala malo dubinski analizirati E, situaciju kako bih mogla sagledati poljoprivrednu politiku i nacionalne mogućnosti i tržišno natjecanje u tome svemu i kako su napravljene određene scheme e, koje mogu ili ne utjecati na i polučiti rezultate kakve ste vi opisali. Dame i gospodo, sada možemo zaključiti raspravu. Mislim da je ovdje jako dobar sastanak. Hvala povjerenicima. Mislim da smo napredovali s raspravom, zaključili smo jednu etapu, a sada je vrijeme za neke konkretne okvire zakonodavne predloge u ovom području. Imam pitanje zastupnicima članovima odbora, da li imate kakve primjerbe na e, komentare koordinatora, dobili ste primjerke, ako nema prigovora, onda ih možemo smatrati usvojenim. Sljedeći sastanak je 10. srpnja. I ovim je ovaj sastanak zaključen. Želim zahvaliti i prevoditeljima i gostima i mladim poljoprivrednicima koji su nam došli danas u posjet. Hvala povrnicima i želim vam prijetno večer. Hvala.